So, good Dobro jutro svima i dobrodošli na sastanak našeg odbora. Molim vas da zauzmete mjesta. I molim sada savjetnike da zastupnike puste na miru. Započinjemo s prvom točkom dnevnom reda, što je učavanje usvajanje dnevnog reda. A e, članak 9. <clears throat> dnevna točka broj 9 će se odgoditi na zahtjev izvjestitelja na sljedeći e, sastanak zato što ako nema komentara što nije još bilo dovoljno vremena da se finalizira ta e, prijedlog izvješća. Što se tiče broja e, to, dnevne točke broj 2, priopćenja predsjednika, nemam nikakvih priopćenja predsjednika. Broj 3, moramo usvojiti e, zapisnike sa naših sastanaka iz rujna. Ako nemate primjedbi do kraja današnjeg sastanka, usvojit ćemo te e, dnevne, e, te zapisnike. Prelazimo sada na glasanje. Znate da ćemo danas jako dugo glasati Najprije godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Izvjestitelj je to izvrsno odradio i to tako dobro ne moramo čak niti dati riječ pa možemo odmah preći na glasanje ako se svi slažete. E, molim evo moju e, glasački popis. Krećemo dakle. Kompromisni amandman broj 10. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 13 Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. kompromisni za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 16. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 157. gospodina Borgecija za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni 17. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 168. Čalsa Tanuka za protiv suzdržani. To ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. ne funkcionira. So 52 out of 52. 52 e, osobe su glasale. 24 naprema 28 odbija se. 169 gospođa Lezing za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni 18 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 19 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 20 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 21 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 22 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 23 za protiv suzdržani usvaja se kompromisni 24. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 25. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 26. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 27. za protiv suzdržani usvaja se. Ako se usvoji, što je sa usmenim amandmanom? Gospodine Boštinaru, izvolite. Gospodine predsjedniče, možete li nam reći e, koliko se zastupnika može usprotiviti? Četiri. E, usmeni amandman nadahnut je nedavnim pokušajem da se dvije strane opet stave za pregovarački stol i kaže osuđuje teška kršenja ljudskih prava u Jemenu, uključujući e, napad bez diskriminacije na civile pod takozvanom koalicijom pod Saudijskom Arabijom. I također poziva obje strane, sve strane da sjednu za pregovarački stol pod okriljem Ujedinjenih naroda. I e, tu se na kraju spominje e, prekid e, vatre. A nigdje u ovom izvješću ne spominje se Jemen, a to je vjerojatno najteža kriza u današnje vrijeme. Hvala e, na ovom prijedlogu. E, potrebno je barem četvero kolega da, to, e, da se tome usprotivi. Koliko? Šestero? No, uh, it's necessary. Okay. So, we continue.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 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi kompromisni za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. amandman gospodina Schaffhausera za protiv suzdržani odbija se. 17. za protiv suzdržani usvaja se. 18. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 3 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni četvrti za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni peti za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni šesti za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni sedmi za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni deveti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63. amandman gospodina Vistesena za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada navodi. Prvi navod za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se treći za, protiv, suzdržani, odbija se. Za, peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti se ne razmatra, šesti za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada elektroničko glasanje o izvješću u cijelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 38 naprama 7. Izvolite, gospođo Lezing. Uh, mi smo već poslali tajništvu izvješće sa e, izdvojenim mišljenjem. Hvala lijepa. Već sam to i očekivao. Sada peta točka pitanja ljudskih prava vezane za privatne tvrtke i odnos s trećim zemljama. Da li se izvijestite možda želi javiti za riječ? Hvala lijepa. E, mislim da je zaista e, ono što je bitno ovdje da se govori i o radu e, tvrt e, različitih agencije Ujedinjenih naroda. Postoje i tvrtke koje djeluju i u imena država i e, drugih tijela, ali i privatne tvrtke koje djeluju međunarodno. Teško je tu uočiti odgovornosti. A također je teško načiniti odredbe u međunarodnom pravu kojim će se poštovati ljudska prava. Ove stvari se zapravo u današnje vrijeme sve češće javljaju. To je fenomen koji se širi. A komercijalne tvrtke zapravo imaju i teško naoružanje na raspolaganju. Podsjetimo se, u Europi imamo organizirano tržište, imamo i, različite instrumente uključujući i neformalne. Međutim, problem se postavlja izvan Europske unije, ne odnosi se uvijek samo na europske poduzeća na odboru DROA se bavimo tim pitanjem, sve ono što je vezano za treće zemlje. Hvala svima koji su e, uložili amandmane. Mislim da smo našli različite kompromise koji e, po mom mišljenju obogačuju ovaj tekst i nadam se da će ga se usvojiti. Hvala lijepa, dragi kolega. Sad ste nam objasnili točno o čemu se radi u vašem izvješću. I ako nema drugih komentara, mislim da možemo početi sa glasanjem. Kompromisni osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 136. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 137. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 9. Za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo glasanje o devetom kompromisnom amandmanu. Otvaram glasanje. The Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 145. Za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 145. Otvaram glasanje. Dakle, 145. glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Sto amandman za protiv suzdržani odbija se. 148 za protiv suzdržani usvaja se. 100 49. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Da li to provjerimo? Provjeravamo 149. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 150 i prvi za, protiv, suzdržani, odbija se. 152. za, protiv, suzdržani, usvaja se. O 158. ne glasamo. Kompromisni 10. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 11. za protiv suzdržani usvaja se. 165. za protiv suzdržani provjeravamo 165. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 166. Glasanje je po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. E, to ćemo morati provjeriti. Provjeramo dakle drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se sa malom. 166 za protiv suzdržani. Provjeravamo 167. Da, ovo ćemo dugo, dugo ćemo glasati danas. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 168. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 170. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 13. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 179. gospodina Bihnera za, protiv, suzdržani, e, usvaja se prvi e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 184. za, protiv, suzdržani, odbija se. 185. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 186. za, protiv, suzdržani, provjeravamo 186. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 187. Za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 187. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 189. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 191. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Provjeravamo 191. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala gospodine Buhner. Kompromisni 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeravamo kompromisni 15 i otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 200. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 202. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeravamo 202. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se 58 naprama 4. 204. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 205. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 206. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 208. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 209. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 210. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 217. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 18. za, protiv, suzdržani, provjeravamo 218. Otvaram glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. 223. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 224. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 224. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 225. gospodina Kora za, protiv, suzdržani E, provjerit ćemo 225 je otvoram glasanje. Dakle, usvaja se. Kompromisni 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 231. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis je 20. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis je 21. Za, protiv. A, oprostite. Hmm. Ponekad se tako nešto dogodi. E, dakle, 262. amandman za, protiv, suzdržani i morat ćemo provjeriti 262. amandman. Zatvoram glasanje. Odbija se. 237. za, protiv, suzdržani, odbija se. 238. za, protiv, suzdržani, 238. provjeravamo, otvaram glasanje. E, još troje kolega nije glasalo, zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman Gomez 240 za, protiv suzdržani, odbija se. 261. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 242. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 243. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 244. za, protiv, suzdržani, odbija se. 245. usvaja se. 246. za, protiv, suzdržani. Provjerava 246. i otvoram glasanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 247 za, protiv, suzdržani, sve se. 248 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 249 za, protiv, suzdržani, sve se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržanih, sve se. Prelazimo sada na kompromis 1 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 21. gospodin Pajet prvi, eh, za, protiv, suzdržanih, 22 za, protiv, suzdržani, odbija 24 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis treći. Provera. Provera, amandman 25. Otvoren glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Tko zakasni sa glasovanjem, toga će kazniti život. Prelazimo sada na Kompromas treći za protiv suzdržani. Provjeram. Provjerat ćemo amandmana, kompromisnog amandmana. Zatvorim glasovanje. Usvaja se. 32 za, protiv, sudržanih. Odbija se. 33 za, provjera 32. amandmana. Čitav dan nam stoji na raspolaganju da glasujemo. Evo, otvorim glasovanje. Zatvoram. Možda bi se mogli usredotočiti na zaista one provjere kad to ima smisla. Dakle, odbija se 33 Ana se za protiv suzdržanih. Odbija se. 34 za protiv suzdržanih. Odbija se. Provjera Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 35 za, protiv, sudržanih odbija 36 za, protiv, sudržanih odbija 37 za, protiv, sudržanih odbija se. 38 za, protiv, sudržanih odbija 39 za, protiv, sudržanih odbija 40 za, protiv, suzdržanih, odbija 41 za, protiv, suzdržanih, odbija 42 za, protiv, suzdržanih, odbija 43 za, protiv, suzdržanih, provjera. 43 i 44. amandman provjera. Otvorim glasovanje. Zatvorimo glasovanje. Odbija se. Šteta, ne možemo prijeći na 48. 46 za protiv sudržani. Odbije. Od, provjeram. 46. amandmana. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, odbije se. 47 za, protiv, suzdržani, odbije se. Provjera 47. odmana, otvorim glasovanje. Zatvorim. Odbije se. 48 i 49 za, protiv, suzdržani. Provjera. Otvaram svojim. Zatvaram. Usvaja se. 50, 51, 52, 53 za, protiv, suzdržani. Provjera. Zatvaram. Usvaja se. Pedeset se ne razmatra, 55. 56. za, protiv, suzrani. Provjera. Sve je toliko jako bliski su rezultati, tako da moramo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Usve se. Pedeset osam, pedeset devet, šestdeset za, protiv, suzdržani. Provjeram. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Uzve se jasnom većinom. Usput rečeno, da li je bilo sa stranke izvjestitelja u Sjeni da se pronađu kompromisni prijedlozi? Šestdeset tri do šestdeset šest za, protiv suzdržani usvesen. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Mogu li još jednom postaviti pitanje, da li je zaista ste imali sastanke iz sjena kako bi se pronašli kompromisni amandmani? Nikada u životu ovako nešto nisam vidio. 68, 69, 70, 71 za. Protiv. Suzdržani. Moramo i ovo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 73 za, protiv, suzdržani. Nemamo kolege koji su glasovali, moramo i to provjeriti, dakle, elektronskim putem, otvoren glasovanjem. 73, 73. amandman. Otvoren glasovanje. Zatvoren. Usvoj se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija 75 i 76 za Uzbekistan za, protiv, suzdržani, usvoj se. 79 za, protiv, suzdržani, odbio se. 80, 81, 82 za, protiv, suzdržani. Provjera. Otvoren glasovanje. Zatvoram. Osvaja se. 84 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 85 za, protiv, suzdržani, odbije se. 86 i 87 za, protiv, suzdržani. Što je sad to bilo? Provera, ipak. 86 i 87 amandman. Da li se glasuje o svakoj državi u svijetu pona osob? Odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, Idemo vidjeti kako će biti. 89 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 90 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 91 za, protiv suzdržanih odbija se. 92 za, protiv suzdržanih odbija se. 93 za, protiv suzdržanih odbija se. 94 za, protiv suzdržanih odbija se. 95 za, protiv suzdržanih odbija se. 96 za, protiv suzdržanih odbija se. 97 za, protiv suzdržanih odbija se. 98 i 99 je madman za, protiv suzdržanih Moramo provjeriti 98-99, e, otvorno glasovanje. Zatvorim. Odbija se. 100 za, protiv, sudranih, odbija se. Prvi rast, amandman na 100, otvaram. Zatvaram. Jasno, s velikom većinom odbijeno. 101 za, protiv, suzdržani, odbije se. 102. Glasovanje po Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja Drugi dio za, protiv, suzdržani. Drugi dio provjerim. Otvaram. Zatvaram glasovanje sve sve. 103 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 104 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 105 za, protiv, suzdržani. Provjera 105. na otvorenom glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 106 za, protiv Sudržanih. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 107 za, protiv Sudržanih. Odbija se. 108, 109, 110 za, protiv Sudržanih. Provjeram. Zatvaram slovo. da je ne razmatraze. Kompromis četvrti za, protiv, suzdrani. Usva Još jedan kompromis. Čudo se dogodilo za, protiv, suzdranih. Usva se. 6 za, protiv, suzdržanih, usvaja Kompromis 7 za, protiv, suzdržanih, 8. 125. amandman za, protiv, suzdržanih, provjera. Provjera 125. amandmana, otvaram. Zatvorno glasovanje, usvaja se. 126 za, protiv, suzdržanih, u 127 za, protiv, suzdržanih, u 128 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. amandman 1 za, protiv, suzdržanih, u 2 za, protiv, suzdržanih, provjeram. Otvaram glasovanje. Četiri kolege mm, nisu glasovali, odbija se. Tri karski za, protiv sudržanih, usvaja Četiri za, protiv sudržanih, usvaja Pet za, protiv sudržanih, odbija se. Šest za, protiv sudržanih, usvaja Sedam za, protiv sudržanih, usvaja Osam za, protiv suzdržanih usvaja se, 9 za, protiv suzdržanih usvaja se, 10 za, protiv suzdržanih usvaja se, 11 za, protiv suzdržanih usvaja se. 12 se ne razmatra, 13 za, protiv suzdržanih odbija se. I sada prelazimo na elektronsko glasovanje uz, dakle, ovo ovaj izmjenjeni nacrt rezolucije Moram vidjeti što moj koordinator mi signalizira. Tre kolega, još jedan kolegi, probudi se, probudi. Zatvoram glasovanje. Odbija se izvješće, 34 glasa protiv, 25 za. Hvala vam lijepa. Prelazimo sada na šestu točku dnevnog reda. Preporuka vijeću, komisiji i potpredsjednici komisije, visokoj predstavnici Unije o obrani akademske slobode u vanjskom djelovanju Europske unije. Ja bih dao riječ kolegi Predi. Hvala lijepa. Od samog početka htio sam reći da se naš klub nije slagao s idejom da se u ovo izvješće stave reference na države članice stoga što je vanjska politika u nadležnosti država članica. Uopće se ne slažemo s takvim pristupom. Htio sam to reći na samom početku. Hvala. Hvala gospodine Preda na ovom komentaru. Da li izvjestitelj želi uzeti riječ? kan. Hvala predsjedniče, bit ću kratak. Želim samo izraziti zabrinutost zbog ne dakle, onih dvako su potrebe PP koji su neprimjereni i nedozvoljeni. E, ovi amandmani koji se tiču isto tako ekonomske slobode unutar Europske unije s obzirom da isto tako obrani ekonomske slobode i slobode govora čini mi se jako značajnim e, isto tako, isto tako i to je ekonomska sloboda u čitavom svijetu i vanjskim dijelovima argumentacija da su amandmani nedopustivi. E, zapravo između država članica Europske unije upitno je, čini se da je politička, a ne tehnička odluka, globalna strategija Europske unije, moramo imati i interni i eksternu dimenziju naših politika koje su u skladu, a isto tako i zahtjev izvjetitelja cijeni EPP-a, to je korak nazad po mome mišljenju. Hvala. Hvala, gospodine Kan. Da li još netko želi uzeti riječ? Ne. Dobro. Kolega, možda bih mogao objasniti o čemu je tu riječ i što ovdje riskiramo. Dakle, dobio sam zahtjeve, a što se tiče prihvatljivosti amandmana, jer sam dobio mail kolege iz EPP-a, isto tako i odgovor Rađida Kana. Kao što znate, u nadležnosti je predsjednika da nešto smatra ili ne smatra prihvatljivim nakon za konzultacije sa tajništvom odbora za vanjske poslove i naravno isto tako službenim putem sam dobio taj zahtjev e, u konferenciji predsjednika odbora. E, zaključili smo da svatko treba prihvatiti isto tako i kompetencije koje su u nadležnosti, te isto tako amandmani koji su e, neposredno ticani samog teksta koje se žele izmijeniti s obzirom na ovo izvješće o kojem ćemo glasovati. Imamo čitav niz amandmana koji EU uniju spominje kao povijesnom kontekstu, isto tako situaciju u Europskoj te isto tako e, prihvaćanje da Evropska unija nije imuna na obranu lakonske slobode. To može biti isto tako stavljeno stavljanja konteksta u jedan širi značaj, te isto tako smatram da su amandmani neprihvatljivi, a isto tako i uključivi amandman 4.1 drugi set amandmana smatram neprihvatljivim zbog toga što se tiče situacije unutar Europske unije i isto tako se e, preporuka o kojoj danas e, govorimo, a riječ je o vanjskom djelovanju i isto tako odboru za vanjske poslove te isto tako na teritoriju Europske unije e, u nadležnosti bila odbora Libe. Toliko o pojašnjenju. Ako ste sretni sa ovom odlukom, ako ne, možete uputiti vaše primjedbe tajništvu odbora za vanjske poslove i mislim da imamo tu jednu pravnu osnovu i da će svi kolege podijeliti ovakvu odluku. Ako nema tajnih napomena, onda možemo prijeći na glasovanje. Počinjemo sa kompromisom 1. Tko je za? Protiv? Sudrani? Provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Jasno. Za. Kompromis 2 e, za protiv usvojene. Kompromis 3 za protiv usvese Kompromis 4 za protiv sudržanih usvoje 65 za protiv sudržanih usvoje 66 za protiv sudržanih usvoje 67 za protiv suzdržanih Provjera 67. amandmana. dan gospodina Buhnera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 68 za, protiv, sudranih, odbije 69 nije prihvatio amandman. 70 za, protiv, sudranih, usvaja 71 za, protiv, sudranih, odbije se. 72 za, protiv, suzdržanih. Provjera 72. amandmana. Zatvoram glasanje. Odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv suzdržani usva se. Kompromis 6 za, protiv suzdržani usva se. Kompromis 7 za, protiv suzdržani usva se. 90 za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo 90, otvoram glasanje. Zatvaram. Usva se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usva se. 98 za, protiv, suzdržani, usva se. 99 za, protiv, suzdržani, usva se izjave je amandman 9 za protiv suzdržani odbija se, 10 za protiv suzdržani usvaja se, 11 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis 9 za protiv suzdržani usvaja se, 16 za protiv suzdržani usvaja se, 17 za protiv usvaja se, 10, kompromis 10 za protiv suzdržani usvaja se, 20 za protiv, mislim da se odbija, provjerit ćemo. Otvoren glasanje. Blizu je, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 30, otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromis 13, 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 34, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se 38. 40 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 40, otvoram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 42, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1, Klarmudi za, protiv, suzdržani, usva se. 2 za, protiv, suzdržani, usva se. 3 za, protiv, suzdržani, usva se. 4 za, protiv, suzdržani, usva se odbija se. Provjera, broj 4, otvoram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Broj 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Došli smo do elektronskog glasanja na cijelo izvješće. Otvoram glasanje. Još jedan kolega treba glasati. Zatvaram glasanje. I usvaja se 56 naprema 5. Čestitke izvjestitelju. Sada smo došli do točke 7. Sporazum u obliku razmjena pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokola 1 i 4 uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane te Kraljevina Maroka s druge. Izvjestitelj je potpredsjednik gospodin Vistizan. Želite li se javiti za riječ? Ne. Možemo prijeći odmah na glasanje. Amandman broj 1, Orban Krespo, za, protiv, suzdržani, odbija se. Elektronsko glasanje o prijedlogu mišljenja, otvaram glasanje. Još tri kolege nisu glasale. Zatvaram glasanje. Usva se 44 prema 17. Točka broj 8. To je popratna rezolucija. Imam li glasačku listu? Amandman 1 za protiv, suzdržani, odbija se 2 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usva se 8 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usva se amandman 21 za, protiv, suzdržani, odbija se 22 za, protiv, suzdržani, odbija se 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37, gospodin Preda za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Tko je za gospodina Predu, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman gospodina Prede je odbijen. 38 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 38 tko je za. Otvaram glasanje. Zatvaram. E, imamo jasnu većinu ovdje. Gospodin Freund za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 39. Zatvaram glasanje. Odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 42 Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompris 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56 za, protiv suzdržani odbija se 57 za, protiv suzdržani odbija se 58 za, suzdržani odbija se 59 za, protiv suzdržani usvaja se 60 za, protiv suzdržani odbija se 61 za, protiv suzdržani odbija se 62 za, protiv suzdržani usvaja se 63 za, protiv suzdržani odbija se 64 za, protiv suzdržani, provjerit ćemo, 64, otvaram glasanje. Zatvaram, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, 66 provjeravamo. Tko je za, gospodina Predu? Još dva zastupnika zatvaram. I jasno je da se usvaja 67 za, protiv suzdržani odbija se. 68 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis 5 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 77 za, protiv suzdržani odbija se. 78 za, protiv suzdržani provjerit ćemo. 78 otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasamo 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. Elektronsko glasanje o prijedlogu mišljenja, otvorno glasanje. Još dvoje kolega nije glasalo. Prekrasno, usvojilo se 43 naprava 15. Čestitke po predsjedniku. Točka 9 se odgodila, kao što sam već rekao, dolazimo na točku 10. Uspostava Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju ugovora o Euroatomu. Izvjestitelj je gospodin Auštrevićius, koji se ne javlja za riječ, tako da možemo nastaviti dalje s glasanjem kompromis 1 za, protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 31 za, protiv suzdržani, odbija se. 32 za, protiv suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv suzdržani usvaja se 8 za, protiv suzdržani usvaja se 36 za, protiv suzdržani usvaja se 37 za, protiv suzdržani usvaja se 38 je povučen 39 za, protiv suzdržani usvaja se 40 za, protiv suzdržani odbija se 41 za protiv suzdržani odbija se. 42 za protiv suzdržani usvaja se. 43. 3 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 46 gospođa Andrikine za protiv suzdržani provjerit ćemo 46 otvorom glasanje. Šest kolega još nije glasalo, pet. Zatvoram glasanje. Ovo je jasno usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave, amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo amandman 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Broj 12 za protiv suzdržani odbija se. 13 za protiv suzdržani odbija se. 14 za protiv suzdržani usvaja se, 15 za protiv suzdržani odbija se, 16 za protiv suzdržani usvaja se, 17 za protiv suzdržani usvaja se, kompres 4 za protiv suzdržani usvaja se, kompres 5 za protiv suzdržani usvaja se, 6 za protiv suzdržani usvaja se, Amandman 5 za protiv suzdržani usvaja se. 23 za protiv suzdržani usvaja se. 24 ostalo za protiv suzdržani odbija se. Glasanje o samom mišljenju otvaram. Zatvaram glasanje. Usvaja se 51 prema 4, 1 suzdržan. Točka 11. Posebne odredbe za cilj Europska teritorijalna suradnja uz potporu Europskog fonda za regionalni razvoj instrumenta za financiranje vanjskog djelovanje. E, gospodin Kastaldo, izvjestitelj, nema ga, pa se ne može javiti za riječ. Podsjetio bih vas da pravilo 53.2 stavak 3 poslovnika kaže da će se mišljenja baviti samo onim stvarima koje potpadaju pod odgovornost ovog odbora. Moramo poštivati opseg svojeg djelovanja i moramo uzeti u obzir da mišljenje afeta se ne daje pod pravilom 54, stoga se o amandmanima neće glasati na glavnom odboru ređi. Zatim možemo prijeći na glasanje. Kompromis 1 za, protiv suzdržani usvaja se. 2 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 60, 14, Castaldo, za, protiv suzdržani usvaja se. 70, za, protiv suzdržani usvaja se Odbija se 15, usve se, kompromis 3, za protiv suzdržani, usve se 17, za protiv suzdržani, usve se 18, za protiv suzdržani, usve se 19, za protiv suzdržani, usve se 20, za protiv suzdržani, usve se 74, za protiv suzdržani, odbija se 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ovdje imamo glasanje u bloku 77 do 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Glasanje u bloku 23 do 26. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Kolege... Usred smo glasanja, molim vas, ako imate o čemu razgovarati, izađite van. Zatvaram glasanje, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se.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 Odbija se. Provjerit ćemo. 89. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34, 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 91, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 5 za, protiv, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 97, otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 99, otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, suzdržani, Usva se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, Usva se. 40 za protiv suzdržani sva se, 41 za protiv u sva se, 106 za protiv suzdržani sva se, 107 otpada, 108 za protiv suzdržani odbija se, 109 za protiv, 109 provjeramo, otvaram glasanje. The vote is closed. Oh, it's been rejected. Odbija se. 110. Gospodin Pajet. On je jako zaposlen. Za, protiv, suzdržani. Odbija se 111 za protiv suzdržani, odbija se 112 za protiv suzdržani, odbija se 113 za protiv suzdržani, odbija se 114 za protiv suzdržani, poanta za za, usvaja se. 115 za protiv, odbija se 116 za protiv, suzdržani odbija se 117 za protiv, suzdržani odbija se 118 za protiv, suzdržani odbija se 42 za protiv, suzdržani usvaja se 119 za protiv, suzdržani usvaja se 43 za protiv, suzdržani usvaja se 124 120 e, ne razmatra se. 121 gospodin Tanik za protiv suzdržani usvaja se. Sada u bloku sve do 34 za protiv suzdržani odbija se. Blok 122, 24, 26, 28, 32 za protiv provjera. Zatvoram glasanje. Odbija se. We come to 133. amandman. Ne, 135. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodne odredbe. Amandman 34. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 1 gospodina Kastalda za protiv suzdržani usvaja se. Još jedan amandman gospodina Picule za protiv. Ne, ne razmatra se. Ah, htio sam da to Nino dobije malo više slave ili bude vidljiviji. Kompromisni sedmi za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni osmi za protiv suzdržani usvaja se. 51. za protiv suzdržani odbija se. Ali sada možemo glasati o amandmanu gospodina Picule. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, broj četiri, Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti, Za, protiv, suzdržani, e, ne, provjerit ćemo peti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 53. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 54. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 55. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 56. Za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 56. Otvaram glasanje. jasno se odbija. 57. za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 8. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59. se ne razmatra. 60. Za, protiv, suzdržani, 10. E, dakle, provjeravamo. Zatvoram glasanje. I odbija se. 60. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 11. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 62. Usvaja se 63. za, protiv suzdržani usvaja se 64. za, protiv suzdržani odbija se. A sada elektroničko glasanje o cijelom prijedlogu mišljenja sa svim usvojenim amandmanima. Četrdeset sedam naprema četiri čestitam izvjestitelju i sada prelazimo na 12. točku strateški sporazumi je o partnerstvu između Evropske unije i njezinih država članica s jedne strane, te Japana s druge strane. Izvjestitelj je gospodin Alois Peterle. Želi li izvjestitelj uzeti riječ? Izvolite. Dragi predsjedavajući, dragi kolege, nikada nismo imali prilike potvrditi tako sveobuhvatan e, strateški e, sporazum o partnerstvu. Dva su se e, sporazuma paralelno ovdje pregovarala, dakle i trgovinski i o E, suradnji i zahvaljujem svim kolegama koji su radili na tome. Zahvaljujem i japanskom veleposlaniku na svoj e, pozornosti i trudu koji je odlučio, uložio radeći na ovom e, pitanju. Hvala. Hvala vama, gospodine Peterle. Želi li se još tko javiti za riječ? Ne. Onda počinjemo sa samim glasanjem. O prijedlogu preporuke tko je za? A ne, elektroničko glasanje. Zatran glasanje. Usvaja se. A sada partnerski sporazum gdje je izvjestitelj e, kolega Peterle. 80 amandmana je uloženo, izvjestitelj prošao 14 kompromisnih amandmana. Počinjemo s glasanjem. Kompromisni prvi za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 2 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni treći za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni četvrti za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 25. Za protiv suzdržani odbija se. 26. Za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 5. Za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 31. Za protiv suzdržani usvaja se. 32. Za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 6. Za protiv suzdržani usvaja se. 34. Gospodina Martena. za protiv suzdržani to ćemo provjeriti. Zatvoram glasanje. Odbija se. Kompromisni sedmi. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 37 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni osmi za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni deveti za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni deseti za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni jedanesti za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni dvanesti za protiv suzdržani usvaja se. 59. gospodina Šolca za protiv suzdržani odbija se. 61. za protiv suzdržani odbija se. 62. Da, vam usmenim gospodina Šolca u ime kluba zastupnika GUE e, gdje se engleska riječ deplore zamjenjuje riječi regret. Duboko žali sa žali. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 64. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 72. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 74. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I e, odbija se. 75. Za, protiv, e, suzdržani. Međutim, provjeravamo 75. Otvoren, otvoram glasanje. Usvaja se. 76. Za, protiv, suzdržani. E, većina kolega nije uopće glasala, pa ćemo morati ovo provjeriti. Zatvaram glasanje.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 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10. za, protiv, suzdržani, odbija se. 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. za, protiv, suzdržani, odbija se. 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani, odbija se navodi. Amandman prvi za protiv suzdržani usvaja se. Drugi za protiv suzdržani usvaja se. Treći za protiv su... Provjeravamo treći navod. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo sada na e, elektronsko i konačno glasanje Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se 43 glasa prema 2. Kolege, imat ćemo stanku od 5 minuta jer smo eto za 5 minuta e, uranili prema rasporedu s glasanjem. So. So, ladies and gentlemen, please be... Kolegice i kolege, dame i gospodo, evo nastavljamo s našim, našim sastankom odbora. I s obzirom da smo eto, bili toliko brzi jutros e, tijekom glasovanja, malo imamo čak i vremena s obzirom na dnevni red i kako je predviđeno, ali sada prelazimo na 14. točku uspostava instrumenta pristupne pomoći. Tekom e, sljedećeg VFO-a 2021-2027 IPA tri će biti instrument e, financi predpisne ponče i za potencijalne državne kandidatkinje i države kandidatkinje su izvjestitelji za e, dakle, spisu su Jose Ignacio Franka Sanchez Nera i Knut Fleckenstein u ime sid Mi bismo sada pozvali gospodina Salafranku da uzme riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodin Fleckenstein jutros se nije s nama, ali zamolio me da u ime nas obojce ovaj prijedlog predstavimo, a kad je riječ upravo o nacrtu izvješća o prijedlogu uredbe, a isto tako i samom instrumentu predpisne pomoći, s obzirom na ono što je komisija e, označila kao postupak e, i što preporučuje kao sam postupak, e, a u okviru čega mi isto tako se na neki način ovaj instrument predpristupne pomoći mi e, kroz ovaj nacrt izvješća obrađujemo. Pitanje se postavlja, a to je jedinstveni investicijski instrument, odnosno financijski instrument, a za predpristup e, kao takav, a isto tako što se tiče prijedloga komisije u e, samom poglavlju četvrtom, opisano je da na temelju upravo postojećeg e, prijedloga financiranja do 2022. godine zemlje kandidatkinje i države kandidatkinje predpristupnice Europske unije zapravo su i sami kandidati, a i komisija je isto tako i navela da je i ovdje financijski okvir, okvir koji doseže iznos od 14,5 milijardi eura i s obzirom na sljedeći višegodišnji financijski okvir čini nam se da je ovaj iznos primjeren. Novi element e, u ovom prijedlogu uredbe je pristup samim e, fondovima će biti E, usuglašene na temelju jednog novog e, pravila. Nije još jasno koje je to pravotna podjela, načela pravedne podjele, gospodin e, Frankenstein i ja pokušali smo ipak ovo načelo pravedne podjele razjasniti. Fondovi koji su predviđeni za ovaj instrument za izravne i neizravne projekte, čini nam se da kada bude primjereno i sam izravnog u neizravni i obrnuto, dakle korupcija, suzbijanje korupcije, jačanje uloge menije, socijalne kohezije. A kao što i svi članovi odbora znaju, znači da ćemo isto tako imati i same korisnike koji će isto tako, s obzirom na stratešku incitalnu promjenu, i očekujemo da i vrijednosti Europske unije budu poštovane, a isto tako i da se i standardne prakse, a isto tako i zakonodavstvo Europske unije preuzme. Sama uredba u članku trećem spominje čitav niz ciljeva imate u samoj uredbi navedeno, a ja sam e, to posebno naznačio u klasičnom pravilu, dakle jačanje vladavine prava, demokracije, poštovanje ljudskih prava, temeljnih prava, međunarodnog prava, jačanje administracije, socijalne, jačanje civilnog društva, sigurnosti, poboljšanje upravljanja migracijama, uključuje upravljanje granicama. Dakle, ova nova uredba spominje i vizualnost, ali i povećanje vizualnosti same Europske unije, to je jedan od glavnih ciljeva. Ovaj financijski instrument kao takav e, ima namjeru da se i njime financiraju i komunikacijske kampanje koje zapravo žele e, na neki način povećati e, sam utjecaj Europske unije i njihove fondove. Implementacija samog programa, instrumenta pristupne pomoći, trebaju se još utvrditi dodatni elementi kako se specifični ciljevi bili ostvareni i kako bi se i ovi ciljevi obuhvatili. Oni će biti revidirane prije sredine 2024. godine, na sredini razdoblja. Mišljenja sam da i same provjere, a isto tako kad je riječ o samim programima, e, jako su važni. Parlament predlaže da bi to trebalo odgoditi ili u cijelosti delegiranim aktom, a što bi zajamčilo da i sami korisnici ne poštuju e, bilo vladavinu prava, demokraciju ili poštovanje ljudskih prava ili ako bi kršili ta prava u kontekstu e, samog instrumenta predpristupne pomoći. Dakle, imat ćemo provjeru na sredini razdoblja temeljem članka 2 same, a temeljem instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju NDICI, to je i ključna e, poruka, jeste da se i Europski parlament i uloga Europske službe za vanjsko djelovanje pospješi prioriteti samog programa, kada njih kao takve identificiramo, e, mišljenje Europskog parlamenta mora se uzeti u obzir, a isto tako i u programskim dokumentima, te isto tako prije početka programskog razdoblja moraju biti obuhvaćena isto vrijedi, isto tako i za analizu na sredini razdoblja, e, sve rezolucije i sve što Europski parlament e, s tim u vezi ima kao prijedlog koje mora se uzeti u obzir unutar restrikcija e, višegodišnjeg financijskog okvira a, mora se uzeti u obzir i mišljenje Europskog parlamenta i vijeća. Mora se također provjeti e, stalne konzultacije između vijeća i Europskog parlamenta. Komisija će osigurati da je parlament bude u cijelosti e, dakle informirano o svim fazama implementacije, a isto tako i upravljanje fondovima, te isto tako i o značajnim promjenama koje bi se mogle dogoditi. Europski parlament će imenovati e, dakle i same promatrače e, kad je riječ isto tako i o instrumentu za susjedstvo razvoj i međunarodnu suradnju. Uloga Europske službe za vanjskog djelovanja, ona se time pojačava kad je riječ o nadzoru i o distribuciji fondova. Vizualnost e, samih e, sredstava mora se ojačati, program se isto tako usmjerava prema prijedlogu uredbe a isto tako i sudionici civilnog društva moraju biti uključeni, te isto tako i fondovi moraju se koristiti na transparentan, nepolitičan način, a isto tako i distribucija koja se tiče i potrebe svih dijelova teritorija. Ja bih želio završiti svoju prezentaciju da ova načela koje smo i primjenjivali i kada smo mijenjali samu uredbu moraju se svakako uzeti u obzir u svjetlu i same rasprave financijskih instrumenta koje je upravo u tijeku. Izuzetno važno je za parlamenta isto tako da se osigura i da se koordiniranom aktivnošću i ulogom E, pristupi svemu kada se razgovara o instrumentu pretpristupne pomoći, ali isto tako i kada je riječ o pristupu Europske unije kao takve. I ja i su izvjestitelj otvoreni smo za sve vaše primjedbe, a isto tako i prije finalizacije samog izvješća i ime kolega Frankensteina i moje osobno ime, stojimo vam na raspolaganju i drago će nam biti čuti svaki vaš komentar, koji žele doprinijeti ovom nacrtu izvješća. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin Franka, prije nego što dajem riječ Katfiri koja zapravo zamjenjuje Kluta Fleckensteina, želim pozdraviti skupinu posjetitelja na odboru za vanjske poslove. Imamo dugu tradiciju u e, parku Sjevero-Njemačke, e, da oni izabiraju Grünkohl, Curly King bi se to prevelo. Dakle, ja sam trenutno eh, u Oldenburgu, taj kralj, eh, dakle, samog to je najviša pozicija koju možete dobiti na sjeveru Njemačke, a to je isto tako eh, jedna funkcija, a želim pozdraviti predstavnike Oldenburga, gradonačelj Čerki Korman i dobrodošli na naš sastanak odbora. Evo, vratimo se sada na više e, ne e, kraljevske situaciju, pa kraj da je riječ e, Kati Piri. Knut nije danas mogao doći, pa me sam molio da ja dam neke komentare u njegovo ime. Za početak zamolio me da zahvalim gospodinu Sala Franki i njegovom su izvjestitelju. Izvrsno su surađivali i uvjeren je da će moći na jednako pragmatičan način raditi i dalje. Evo, pročitat ću sada što je napisao gospodin Fleckenstein. Danas raspravljamo treću varijantu IP i taj instrument je jednako važan kao i prije. To je jedinstveni instrument za pripremanje zemlje, za politiku proširenja, za konačan ulazak u Europsku uniju. To je e, i dio vanjske politike, ali ima i dio unutarnje politike koji je važan kada države postanu članice Europske unije e, baratati IPA fondovima je također izvrsna priprema za različite instrumente Europske unije. U sljedećem VFO-u od 2021. do 2027. godine Knut Fleckenstein vidi pet prioriteta. Vidljivost pomoći Europske unije u regiji. Sa žaljenjem smo ustanovili u prošlosti da je javnost jako malo upoznata sa svom pomoći koje stanovništvo već dobiva od Europske unije. To je od strateškog značaja za nas e, kako su drugi dionici sve aktivniji u regiji, a to je naročito bitno za Srbiju gdje većina stanovništva misli da je najveći međunarodni donator e, Rusija, iako Rusija ulaže mnogo manje nego li e, Evropska unija. Dakle, treba nije bilo nikakvih specifičnih elemenata vidljivosti za IPU, već u uredbi NIACA. I dakle, trebalo bi se zahtjev vidljivosti uvesti u novu verziju uredbe IPA. Jer to je nešto što trebaju napraviti oni koji taj novac prime, ali isto tako i Europska unija, naročito izlaslanstvo na licu mjesto. Drugo, želimo da se e IPA fondovi ravnomjerno raspoređuju jer izvjestitelj kaže da je često se novac dijelio, ali ne onako, ne ondje gdje je stvarno bio potrebno, već iz političkih razloga i tamo gdje je bilo to najzgodnije napraviti. Dakle, novac se mora trošiti na jednakopravan način i treba uzeti u obzir stvarne potrebe. Od toga će najviše dobiti one općine koje su najviše e, na marginama i one skupine koje su e, kojima je to najveći interes. Nadalje, uvjetovanost je vrlo važna i treba reagirati na političke razvoje. Knut Fleckenstein i tekako podržava e, takav pristup u ovom prijedlogu izvješća. Naglašavaju se načela demokracije, pluraliteta i ljudskih prava. A postoji i odredba o suspenziji e, za slučaj da se krše ljudska prava i demokracija, da se zemlja može privremeno maknuti s liste primatelja IPA. Treba napisati delegirane akte u tom smislu. E, želimo da se sve temelji na osnovi rezultata. Cilj treba biti ulazak u Europsku uniju, a nepoštivanje toga treba uvjetovati izdvajanjem novca ali e, također se mora s druge strane osigurati da omotnica koja se izdvaja e, bude e, dobro sačinjena. Četvrto, socijalni aspekt vrlo je važan prilikom provedbe IPE. Treba tražiti konkretne poboljšanja u životnom standardu običnih ljudi i e, treba e, također e, vidjeti kako se mnogi boje migracija na Balkanu i siromaštva. A europski socijalni stup će se jednog dana primjenjivati i na njih. Stoga je dobro da ga se primjenjuje i e, u provedbenoj fazi IPE, dakle prije nego što uđu u Europsku uniju. Socijalna dimenzija zaista je vrlo važna, treba uzimati prilikom srednjoročne revizije konkretne pokazatelje. To se odnosi i na rodnu jednakost, na osobe koje su na marginama e, društva. I peto, uloga parlamenta ključna je za demokratski nadzor i davanje izdavanje političkih smjernica. Su izvjestelj Franka već je o tome govorio u svom izlaganju. Knut Fleckenstein ima još daljnja pitanja za komisiju. U prijedlog predviža bitne promjene u načinu vođenja programa tako što alocira sredstva za pojedinu zemlju. I na taj način komisija može fleksibilnije reagirati od godine do godine i bolje načiniti uvjetnovanost za fondove koji se izdvajaju za, za sredstva koje se izdvajaju za pojedinu zemlju. Međutim, treba bolje vidjeti kako će to funkcionirati u praksi i kako će se omogućiti demokratski nadzor. Zaključno, Klunt Fleckenstein želi i dalje nastaviti dobro surađivati sa kolegom Sala Frankom, kao i s izvjestiteljima u sjeni iz drugih klubova, kao i sa pet odbora koji su pridonijeli svojim mišljenjem i e, to sve u svjetlu predstojećeg trijaloga gdje se nadam da će parlament djelovati jedinstveno. Hvala Kati Piri što je u ime Kluta i idnula ovo mišljenje i kolegica Franko na samom izvješću. Sada prelazimo na našu raspravu. Tre kolega se javilo za riječ. Charles Tenok, Jelena gospodin Schaffhauser. Da li se još netko javlja? Nakon što će kolege uzeti riječ, ja bih eh, dao riječ eh, gospodinu Danielsenu. Da li se on nalazi među nas? Uh, I eh, u ime gospodina Lichtensteina. Počnemo sa Charlesom Tenokom kao odgovornim se sjene. Hvala gospodine predsjedniče, želim Zahvaliti su izvjestiteljima svom prijatelju Krista Ignaciju Franku i Knutu Fleckensteinu. Drago mi je vidjeti da isto tako i po instrument se čuva kao jedan zasebni instrument izvan, e, dakle, sama instrumenta za susjedstvo razvoj međunarodnu suradnju, a zemlje kandidatkinje i države kandidatkinje, naravno, eventualno budući pristup Europskoj uniju ne treba ih gledati samo kao proširenje susjedstva ili dio međunarodne zajednice, a naravno i razumijem da je IPA 3 će svakako e, tu pristupiti nakon višegodišnjeg financijskog okvira 21. do 27. Sam izvješće je zaista na vrijeme i bolja uočljivost samih korisnika EU zemalja kandidatkinja, a kao isto tako i pritisak Rusije u Crnoj Gori kako se širilo raspoloženje e, protiv Europske unije. Isto tako i naglasak na građanima. Europska unija mora postati prepoznatljivom i za njih. Nadam se da je Brexit jedan od e, grešaka moje države, jedina greška moje države, a isto tako i da šire uočavanje svega onoga što je Europska unija, da zapravo i članstvo Europske unije postane stvarnost za same građane na licu mjesta i sve ono što je moja država e, zapravo u zadnjih 3-4 desetljeća učinila jest e, pokazatelj da u budućnosti neće biti tako. Što se tiče uvjetovanosti, svakako moramo imati i načine da e, povučemo sve one E, dijelove i segmente kada se upravo raspravlja o svemu ovom i uspoko spoje osobne rezerve kada je riječ o smjeru kretanja i same ove države nekoliko godina, isto tako i dugoročno e, prihvatljivost kao e, članicom Europske unije, ne možemo ni na koji način za Tursku izmijeniti ovo financiranje i pa tri instrumenta, to nas dijeli i na nacionalnoj razini i kao klubovi i kao zastupnike, a isto tako i sve one koji su glasovali za Brexit e, referendum u 2016. godine mogu samo kazati i poručiti da ne smijemo e, nijako način izostaviti iz uma same e, pristup Turske Europskoj uniji i sve prednosti koje biste donijeli što se tiče geografskog, tematskog, e, samog financiranja, to je jedna baza u samom izvješću, ali analogijom e, primjene članka 7. može se raspravljati o tome jer postoje i obveze i dužnosti kako bi se i predpristupnom programu na neki način ispunili ovo pravno nasljeđe, a isto tako i države članice niti formalno, niti neformalno e, ne želimo da se na bilo koji način e, ispunjavaju same uvjeti za KIA. Ali isto tako i klauzula o suspenziji je zapravo u slučaju kršenja jačanja vladine prava, demokrati poštovanja ljudskih prava koja je predviđena ćemo pozdraviti prilog komisija, isto tako drago nam je da su, su izvjestitelji uspjeli izgraditi jedan e, novi segmenta bez fundamentalnog mijenjanja samog nacrta izvješća i prijedloga uredbe, a isto tako i važno je da sljedeći saziv parlamenta e, ima ojačanu ulogu kad je riječ o nadzoru samih e, korištenja sredstava. Mi kao ECR u cijelosti podržavamo ovo izvješće. Hvala vam. Hvala, hvala Sada dajem riječ eh, gospodinu Šafauzeru. Hvala lijepa. E, mogu dati različite eh, primjedbe. Naravno, glasat ćemo protiv ovog isjeća, glasat ćemo i protiv amandmana. Ipak, čudi me da usprkos ograničenja koji velik broj država daju europskoj zajedničkoj obrambenoj i sigurnosnoj politici, da stalno imamo iste stvari bilo u e, predpristupnoj politici gdje se protivimo proširenju. Bilo bi dobro da Europa funkcionira e, u sastavu u kojem je sada, ali također tu me čudi uvjetovanost koja se daje zajednička obrambena i sigurnosna politika, zatim pitanja o klimatskim promjenama. Rasprave su vrlo različite. E, da ima klimatskih promjena, je li zato zaista odgovoran čovjek, to je drugo pitanje. Rodno pitanje, zatim e, republika e, pravosuđa. Ja često kažem, to je pravna država bez države, program za migrante, e, progon ratnih zločinaca, ali mi ne definiramo na isti način ratne zločince, a također to je i proces koji bi na kraju se mogao okrenuti protiv onih koji žele kazneno goniti te kratne e, zločince. Zatim suspenzija pomoći, ako se to sve ne ispuni, što još jednom pokazuje da Europa ne poštuje države niti nacije, već želi biti e, carstvo, a e, carstvo zapravo vodi ratu, što nije slučaj s nacijama. A osim toga, tu se e, govori o, zemljama koji će ući u e, Europsku uniju i određen broj balkanskih zemalja. Hvala. I još e, dvoje govornika u ime PPA, Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih željela podržati svoje kolege kad je riječ o ovom izvješću a koje je zapravo predstavilo sve ono što je bitno promijeniti vezano uz instrument predstavljene pomoći. Europska unije, e, zapravo se nalazi na putu u zapadnom Balkanu u Bosni i Hercegovini. Na zadnjim izborima smo vidjeli da su neke druge države investirale sredstva kako bi pojačali svoj utjecaj, kako bi neki kandidati zapravo isprovocirala jednu e, nezavidnu situaciju pred kojom se sada nalazimo. Turska je zapravo korisnik e, ovih e, fondova ZIPA, ali isto tako ima dovoljno sredstava koje Investiranje u Bosni i Hercegovinu širi svoj utjecaj na taj način. A što se tiče Rusije, trebamo uzeti u obzir da dva velika igrača iz Europske unije imaju zapravo dovoljno prostora koje Europskoj uniji koje su zauzele taj prostor koje je Europska unija da u davnačnim vremenima imala i što bi moglo ugroziti i Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku koja ima najdužu granicu prema Bosni i Hercegovini također e, se bojim da financiranje e, zapravo i ureda visoke predstavnice e, iz fonda IPA jest nešto što nije dobro. Upravo korištenje fondova e, moraju pospješiti se životni uvjeti manjina i e, ruralnih zajednica, interetničkih skupina, ali isto tako i pomoći u međugraničnoj suradnju i prekograničnoj suradnji, a upravo su upravo stvaranje mira stvoreno u ovoj prekograničnoj naravi. Stoga se fondovi IPA moraju koristiti se kao jedan zaseban instrument zastupamo to kao mišljenje i mislimo isto tako da to treba pospješiti, a i povećati sama sredstva ne na 3%, već na 4 i 5%, jer to je jedini način da se i mir i pomirba na Zapadnom Balkanu mogu i dogoditi. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođo Zovko. teli. Gospodine predsjedniče, samo sam htio dati četiri kratka komentara. Zaista bih želio naglasiti da je stvaranje upravo IPA fonda na temelju strukture i e, strukturnih i kohezijskih fondova jest e, jako dobar način da se stvori jedan osnova i temelj e, za buduće članstvo u EU uniji kako bi se pripremila i administracija pravosuđe javne uprave korištenjem EU fondova, a drugo što se tiče specifičnih ciljeva koji se definiraju u prijedlogu komisije. E, Žalim što nemamo niti riječi o pravima etničkih i manjina, etničkih skupina i manjina, a kad je riječ o kulturnom i isto tako lingvističkoj e, raznolikosti ovih e, skupina usprkos tome što nam je znano, a i znam da je to kao ključna vrijednost u ugovorima Europske unije i što je jedan od značajnih kriterija iz Kopenhagena. Treće, kad je reč e, o mogućnosti da se odgodi e, pružanje pomoći e, kroz instrument pomoći, znam da u mnogim odredbama vezano uz financiranje Europske unije koje Isto tako i jest jedan od glavnih e, zadataka jačanja vladavine prava. Ne smijemo zaboraviti da nije riječ o državnom članicama, već o zemljama i državnom kandidatkinjama koje su još uvijek u procesu izgradnje demokratskih e, institucija, te isto tako pripremajućih e, za ulazak u Europsku uniju upravo uz pomoć ovih fondova. Stoga moramo osigurati i daleko jasni okvir samih pravila, inače će ovaj mehanizam preći u jedan na neki način dobrovoljnu procjenu koju će izvršiti komisija. Četvrto što sam želio kazati, to je pitanje projekata prekogranične naravi. Ja zaista želio bih vidjeti da je samo uočljivost o Europske unije bude što je to više nazočna u samom, e, u samim projektima, ovi prekogranični projekti u ovim regijama, čini se da su najbolji način da se isto tako i očljivost Europske unije učini vidljivom, a isto tako i IPA mora povećati sa postojećih 3% na najmanje 4% ili čak 5% kako bismo održali upravo ovu visoku razinu. Thank you, Hvala. Ne vidim da se itko više javio za riječ. Sada bih e, dao riječ e, direktoru Kristijanu Dobroši na odbor AFET. Hvala lijepa, hvala visosti, ako tako smijem kazati. Dobro, dozvolite da pozdravim i samo izvješće i čestitam i samim izvjestiteljima i mislim da je jako dobro što se dogodilo, isto tako dodaju se određeni elementi koje će mm, svakako e, na neki način pospješiti sve skupa, isto tako i ovi članci koji i stavljaju naglasak na strateški e, pristup. Te isto tako i tematika o svemu da smo mi zapravo zasnovani na samim rezultatima jer razmišljamo i izvan ovog instrumente da od automatiziranosti trebamo ipak preći na same rezultate koje se stvaraju na licu mjesta kad je riječ o približavanju zemalja, ispunjavanju uvjeta kako bi mogli pristupiti Europskoj uniji. Također primamo na znanje i one naglaske koje su stavljene na neke elemente kao što je to recimo socioekonomski razvoj, što je sigurno nešto što bismo isto tako htjeli još više naglasiti. Obrazovanje je jedno područje, izuzetno je važno da je i ovo obuhvaćeno u e, samoj predpristupnoj pomoći kao tako i u predpristupu u širem smislu. Lokalna zajednica jest jako važna, međugranična suradnja, a isto tako i civilno društvo su značajni elementi koji su od velike važnosti i značaja. Također mislim da smo svakako primili na znanje i komentare vezano uz manjine, a i to je nešto što je jako važno. Želim da samo skrenuti pažnju na e, prilog 2 koji na pominje, odnosno i navodi sve one scenarije koje se mogu dogoditi također. I manjine su tu navedene. To je nešto što je tema koju pratimo budno i pašljivo. Uočljivost, e, to je pojam koji smatramo da je izuzetno značajan kako bi sve skupa postalo jasnije. Referirali ste se da se e, tu tiče jedne države, međutim slična je percepcija o nekim drugim državama, kandidatkinjama i moramo prepoznati upravo važnost toga da nismo učinili dovoljno i da moramo biti bolji. I sada smo uveli jedan pristup i u 4 koji postoje zapravo jasniji kad je reč o dodjeljivanju sredstava. Čini nam se da e, ćemo na taj način ojačati korištenje ovog novog instrumenta što će biti u ovom kontekstu jako značajno. Tri teme kojima bismo morali još e, malo raspraviti i koje nas pomalo brinu, a jedno je da i politika proširenja jest e, politika Europske unije sama za sebe, a Isto tako je IPA jeste instrument predpristupne ponoći koji treba potpomognuti ovu, e, ovu inicijativu kako bi zemlje ne bile spremne za ulazak u Europsku uniju. Upravo to je stavljeno jedan drugi okvir od drugih instrumenta koji su zapravo tiču e, trećih zemalja. I upravo zbog toga i komisija jest odgovorna u cijelosti za provođenje ovog instrumenta od samog početka pa do samog kraja. Mislimo da je to izuzetno važno, to je nešto što se reflektira u nekim zakonodavnim aktima, a ne samo u aktima koje se tiču Europske službe za vanjsko djelovanje. Moramo i to sagledati jer to su malo drugačije formulacije nego što je to u samom nacrtu izvješća. Drugo Riječ je o delegiranim aktima i korištenju delegiranih akata, ne bih e, sada o detaljima. Mislim da je to jedno korporativno pitanje koje zapravo se postavlja kao pitanje u mnogim prijedlozima. E, zna se e, stav komisije, međutim povezano je to sa E, upravljanjem, a upravljanje kao takvo mora biti nastavljeno u svim našim raspravama, a i pojam upravljanja jasno je da je Europski parlament, a isto tako jasno je ovdje naznačeno izvješću, moramo sagledati poboljšanje nadzor i poboljšanje upravljanje, moramo vidjeti kako to bolje integrirati, postoje nekoliko važnih elemata, ali mislim da je to nešto što će biti jako važno, da svakako to držimo na svim dnevnim redovima u budućnosti. Vidimo isto tako i potrebu da se ojača i politički dijalog, isto tako i uključujemo Europski parlament u sve pregovore kao partnerstvu. Konačno što se tiče e, klauzule o suspenziji. Čuli smo i argumentaciju zbog čega bi to bio koristan instrument. Međutim, pouka koju smo mi e, imali, pokako smo izvukli, a iz razloga koje su neki od e, kolega e, naveli, Upravo moramo istaknuti da je jako važno da moramo biti u mogućnosti reagirati kada se stvari počnu odvijati, a to je nešto što svi mi već danas činimo i vjerujem da imamo i kapacitet e, uočiti sve stvari kada je riječ isto tako o i pa u odnosu sa Turskom, to je upravo primjer jedne takve jednog takvog pristupa i načina djelovanja. To su komentari u ovom trenutku, gospodine predsjedniče, ali moramo nastaviti dijalog upravo i raspravu o instrumentu predpristupne pomoći u budućnosti. Hvala. Mr. Hvala, gospodine Danielson. Kolege, da li ima kakvih pitanja ili komentara od vas? Ne. Da li su izvjestitelji žele zaključiti, gospodin Salafranka? Hvala predsjedatelju. I hvala svim kolegama na njihovim doprinosima ovoj raspravi o tako važnom financijskom instrumentu. Htio sam dodati da tekst već pokriva, a to je odgovor na nekoliko pitanja, pokriva prioritete za pomoć i situacija sa manjinama se ovdje spominje u aneksu 2 stavku A gdje kaže da je jedan od kriterija, prioritetnih kriterija za pristup e, pomoći i korištenju fondova pod ovim instrumentom je taj koji će se baviti pitanjima manjina. Također želim spomenuti članak 3 jasno spominje prekogranične projekte za koje se smatra da su prioritet pod instrumentom i naravno razmotrit ću s gospodinom Fleckensteinom da li možemo ovdje ojačati izričaj i uključiti te prekogranične projekte. Što se tiče komentara gospodina Nilsena, naravno komisija ima tu ključnu ulogu u upravljanju provedbom ovog instrumenta, međutim i mi želimo vidjeti koliko Europska služba za vanjsko djelovanje može sudjelovati u ovom programu. Delegirani akti dozvoljavaju parlamentu da igra aktivniju ulogu u budućnosti i to treba bolje razmotriti od strane drugih institucija nego u prošlosti. I stoga smo voljni nastaviti konstruktivne dijaloge s drugim institucijama kako bismo osigurali da ovaj instrument obuhvati sve potrebe koje su uočile naše institucije. Što se tiče definitivne rasprave i glasanja, surađivaćemo s drugim izvjestiteljima u sjeni i uzeti na znanje komentare drugih da vidimo kako možemo poboljšati tekst. Mogu naglasiti da sam izvrsno surađivao s gospodinom Fleckensteinom, kao što je rekla gospođa Piri, i siguran sam da će se ta izvrsna, izvrstan radni odnos, da će se i nastaviti u daljnjim raspravama s vijećom, s vijećem i komisijom. Hvala. Hvala gospodin Salfranka. Kati Piri, da li vi želite nešto dodati? Ne. U redu. Ovo zaključuje prvo razmatranje e, nacrta izvješća. Petog drugog će biti izvješće, a rok za amandmane je 27.11. u 11. A glase na apetu bit će e, četvrtog drugog. 15 minuta smo brži od rasporeda. Sada dolazimo do točke 15. Izvješće o izvješću Komisije o Turska za 2018. Izvjestiteljica je naša kolegica Kati Piri. Ja nemam više ništa za dodati. Pozivam izvjestiteljicu da se javi za riječ. Izvolite. Hvala. Hvala ponovno predsjedatelju. Dragi kolege, provest vas brzo kroz glavne značajke nacrta izvješća za one koji nisu imali vremena da ga pročitaju. Izvješće počinje spominjanjem trenutne situacije u Turskoj s naglaskom na ono što uvijek želi parlamenta, to je sve po poglavljima 23 i 24. Pozdravljamo odluku da se ukine izvanredno stanje koje je produženo sedam puta i time se kršilo ljudska prava u Turskoj, međutim žalimo da usvajanje novog e, zakonodavnog prijedloga očuva e, ovlasti koje ima predsjednik pod izvanrednim stanjem i ublažava pozitivne aspekte ukidanja izvanrednog stanja. 150 tisuća ljudi je uhićeno nakon pokušaja državnog udara i od tih 150 tisuća e, još 50 tisuća ih je u zatvoru. Također nakon uvođenja izvanrednog stanja više od 152 tisuće javnih službenika, uključujući učitelje, odvjetnike, suce, su e, otpušteni i to je imalo jako štetan učinak na same te pojedince i njihove obitelji, uključujući financijski. I to je donijelo jednu trajnu socijalnu i profesionalnu stigmu. Također osuđujemo u izvješću kontrolu i političko miješanje u rad pravosuđa, dakle sudaca i tužitelja. Zabrinuti smo vezano za neproporcionalnost, vezano za mjere, vezano za slobodu izražavanja i medija, također sve je manje prostora za civilno društvo i nažalost od predlaganja izvješća prošli tjedan 13 e, sveučilišnih profesora je uhićeno, još jedan od njih je u zatvoru. Također tu je i situacija na jugoistoku Turske gdje postoje ozbiljni e, navodi za kršenje ljudskih prava koji još nisu istraženi, gdje velik broj gradonačelnika i dogradonačelnika je otpušteno ili uhićeno i smijenjeni su takozvanim povjerenicima i jedini izbori koji će biti u Turskoj su u ožujku 2019. lokalni izbori i to mora biti prilika da se ponovno uvede načelo izravnog demokratskog mandata, uključujući i na jugoistoku. Što se tiče naših kolega, parlamentaraca, dva iz Republikanske pučke stranke i nekoliko iz stranke HDP, su završili u zatvoru, neki od njih su još u, zatvoru, uključujući Salahatin Demirtaša, gdje je Europski sud u Strasburu eh, jučer presudio i poziva na njegovo eh, puštanje iz zatvora. Kao što znamo, Turska je članica Vijeća Europe i mora poštivati tu presudu. Još jedan slučaj koji je spomenut u izvješću malo je čudno spomenuti pojedince kad imamo 50.000 ljudi još u zatvoru, ali smatram da jedna osoba je simbol koju smo mnogi mi upoznali prije je Osman Kavala, predvodnik nevladinih organizacija, on ne djeluje politički i on je sada već godin, više od godinu dana u Turskoj u zatvoru, a nije optužen. Zatim, što se tiče parlamenta, prošle godine kad je Venecijanski odbor procijenio ustavne amandmane vezane za uvođenje novog predsjedničkog sustava, e, Venecijanski odbor je rekao da sustavu nedostaju zaštitne mjere i slaba je podjela moći između izvršne i pravosudne. Slažemo se s tim izvješćem i stavljamo crvenu crtu. Dakle, što se tiče medijskih sloboda, pravosuđa, sve, cijelo to stanje se pogoršalo. Osim toga imamo i novi ustav koji se provodi, a ne uzima se u obzir nikakva procjena Venecijanskog odbora što se tiče i Europske komisije i Europskog parlamenta. Dakle, jedini zaključak koji možemo iz toga izvući je da trebamo tražiti formalni prekid pregovora o pristupu s Turskom. A to je povezano i naravno sa IPA fondovima. Međutim, kao što smo rekli prošle godine, želimo sve IPA fondove i buduće IPA 3 fondove kojima upravlja Europska unija. Želimo da budu dostupni civilnom društvu u Turskoj i da se poboljšaju prilike za dijalog, da se omogući pristup turskim studentima, europskim sveučilištima. Također sam stavila u nacrt da žalim da ovaj parlament već deset godina već poziva na otvaranje poglavlja 23 i 24 tih instrumenata i to nikad nije korišteno zbog toga što vijeće to stalno blokira. Što je onda sljedeće? Mi u Europi svi bismo imali koristi od demokratske i ekonomski stabilne Turske. Koje instrumente još imamo? na raspolaganju u izvješću sam rekla da vjerujem da bi trebalo ostaviti otvorena vrata za modernizaciju e, Carinske unije i poboljšanje Carinske unije. To bi trebalo ići zajedno s konkretnim obvezama od Turske vezano za demokratske reforme, ali također to bi bila prilika za politički dijalog o klimatskim promjenama i e, radničkim pravima u Turskoj. Pogotovo što se tiče radničkih prava, tu su radni uvjeti tijekom gradnje novog Istanbulskog aerodroma, gdje čak i prema službenim brojkama 38 radnika je poginulo u nesrećama na radu, a 31 prosvjednik e, e, je završio u zatvoru koji su prosvjedovali protiv toga. Liberalizacija viza, Turska mora ispuniti svih 72 kriterija, e, izmijeniti zakon o protuterorizmu, ali i onda bi e, turski građani mogli e, dobivati vize. Mislim da bismo poslali signal turskoj javnosti da Europska unija ne želi izolirati tu državu. Što se tiče migracijskih, migracijske krize, treba održati e, obećanje o preseljenju izbjeglica, dugoročnoj financijskoj pomoći i za kraj pitanje Cipra. Tu smo ponovili naše prethodno stalište koje smo imali tijekom zadnje četiri godine. Dakle, za one koji pitaju zašto nešto nije u izvješću, pa vjerojatno je odgovor zato što imamo ograničenje u broju svega toga što možemo staviti u izvješće. Rok za amandmane 11. i 12. Nadam se da i ove godine možemo poslati snažan politički signal iz Europskog parlamenta i nadam se da izborna godina to neće promijeniti i zamolila bih kolege da osiguraju kada predlažu amandmane da ne natrpaju svega i svačega unutra, već se fokusiraju na ključna pitanja u našim odnosima s Turskom. Radujem se raspravi i suradnji s kolegama u našoj petoj godini što radimo ovo izvješće. Hvala. Hvala Kati Piri. Imam dosta kolega koji su se javili za riječ. Turska uvijek privlači puno interesa odlučio sam da ću dati sad riječ izvjest, su izvjestiteljima u sjeni svakom po četiri minute i onda se mogu javiti i drugi kolege. Počinjemo sa Renate Zomer iz EPP-a. Hvala gospodine predsjedniče. Ne znam zašto Kati Piri me pogledala sada kada je govorila o božićnom drcu i sad e, kićenjem. Borića sa nekim amandmanima. Pa unaprijed smo kazali da želimo biti kratki i suglasili smo se oko toga. Naravno da se neke važne točke moraju obuhvatiti i sigurno da će se tu još e, unijeti neki amandmani s moje strane. Ja sam svakako sigurna da i s druge strane će se neke stvari i doreći i popremiti. Znamo kako se stanje u Turskoj promijenilo i to od našeg e, godišnjeg izvješća o Turskoj, to je bilo u srpnju 2017. godine i krajnje je bilo vrijeme da ponovno zazvoj neke stave, želim podsjetiti isto tako da je i zadnja rezolucija koja će ovaj parlament e, sastaviti, ovaj saziv sastaviti, zbog toga moramo biti jasni. Katepiri je jako jasna u svom prijedlogu u nekim točkama, a u nekim pak drugim točkama e, željela bih da imamo veću jasnoću. Što se tiče slobode govora, sloboda mišljenja, isto tako i prava država, tu se može učiniti nešto, pa i sloboda vjeroispovijesti, i ona bi se mogla spomenuti. Izreći što želim naglasiti da u točki 13. katepirije još jednom opisala da tražimo da se i predpristupni pregovori o službeno i e, te a želim s tim u vezi podsjetiti da i povjernik Han je dao intervju u jednom njemačkom dnevnom listu u kojem je i on zatražio da se i službeno završe i prekinu pregovori i to je nešto što e, oko čega se ne možemo više puno susprezati i mi kao parlament moramo to podcrtati da se to u ovom trenutku mora dogoditi. Na nekim mjestima mi nedostaju neke važne, e, važne elemente koje smo i u zadnjem izvješću imali navedeno i koji sada ostaju nedotaknuti, a to je recimo pitanje Cipra tu sadašnji članak 19. daleko je za onoga što smo tražili u zadnjoj rezoluciji. Puno toga se ne obuhvaća u novom formulacijom. Čini mi se da je protokol iz Ankare mora biti spomenut u jednom e, stavku, a ne samo u uvodnim izjavama, svakako i e, politiku vezano uz naslanjivanje na Cipru moramo spomenuti, pa onda i agresivne mjere Turske kad je riječ e, o e, isključivoj gospodarskoj zoni na Cipru, to moramo također jasno naznačiti. Siguran sam da i s tim u vezi će biti upućeno mnoštvo amandmana. Još nešto mi nedostaje, to je preciziranje samih poteškoća kad je riječ o e, susjedskim odnosima, dakle situacija sa Grčkom, situacija u Armeniji i odnos sa Armenijom, Stanje stvari je tako da je i za mm, smirivanjem situacije iz 2009. godine nisu ratificirane. Armenska strana je odustala od sporazuma u ožujku ove godine. To bi isto tako spomenuti što se tiče slobode vjeroispovijesti. Mislim da je to tematika koju moramo povezati i sa situacijom Armenaca, a isto tako i s obzirom na naše protestiranje i s obzirom na Ehm, one konfiscirana imovina crkve u Armeniji eh, zapravo su vraćeni opet. Međutim, u to ne spadaju eh, sama zemljišta, u to ne spadaju i same eh, dakle, nekretnine kao takve izvan crkvenih prostora. Oni su podržavljeni, a s obzirom da su i vlasnici, ako su tužili da dobe povrat svoje imovine, dakle zemljišta, moraju računati s dugotrajnim procesima i nizom postupaka, a isto tako kada oni ostanu bez novaca, država država će ta zemljišta konfiscirati, odnosno posvojiti i ako E, samostan nema zemljište koje okružuje sam samostan, onda ne može s time ni raspolaganje i time se zapravo događa etničko čišćenje kroz čitav niz godina kako bi se kršćanske zajednice protirale. Na drugi način ovo uopće ne možemo interpretirati, stoga mislim da to moramo spomenuti. Također moramo e, isto tako i e, dakle nestanak nastavnika iz Kosova, Moldavije i Ukrajine i njihov nestanak, ja želim kazati Katepiri da je dosta nezgodno da upravo prvi i upravo počinjemo sa welcomes kao riječ, pa želimo ukazati e, na situaciju kao takvu. Međutim, u prvom stavku imamo welcomes kao prvu riječ, a zapravo pozdravljamo samo e, to što je u ukinuto izvanredno stanje. To bi trebalo preformulirati da ovo ne strši toliko. Još čitav niz e, drugih članaka u kojima bi se moglo e, provesti određene promjene, e, dakle otvaranje poglava 23 i 24, to ne bi trebalo uopće spominjati, ali o tome ćemo svakako moći se sporazumjeti i postići dogovor. Nekoliko važnih izmjena, želim zahvaliti izvjestiteljci, znam da imamo ograničen broj znakova, ali izvješće ćemo zajedničkim snagama još morati dobro, dobro preraditi. Hvala, gospođo Sommer. Hvala u ime ekr gospodin Belder, izvolite. Allereerst complimenten aan de rapporteur voor een... Hvala lijepa. I čestitke izvjestiteljici na tekstu koji se bavi činjenicama. Pročitao sam dva put izvješće i to pažljivo. Dosta stvari me se dojmilo. Znam da niste imali dovoljno prostora da sve elaborirate. A što se tiče turske e, vanjske politike u regiji, to je važno za Europsku uniju. Zatim tu je drugo pitanje, budući da Turska ima veliku dijasporu u Europi i čvrste su veze između te dijaspore i vlade i to može stvarati određene napetosti, to može biti značajno. Razmislite samo kakav utjecaj ima turska vjerska zajednica u Njemačkoj i Nizozemskoj to ima učinak na odnose između Europske unije i Turske. Surađujem sa protestantskom crkvom u Turskoj i oni su rekli neke stvari koje su me jako zabrinule vezano za razvoj samog turskog društva. Kamo ide ta država pod Erdoganom? Kakav je to režim? O tome se tu radi. Dakle, kakva je priroda tog režima i koji su simptomi? Ne smijemo gledati samo na simptome, već moramo riješiti korijen problema. Nekolicina promatrača je našla da je Erdogan protiv eh, muslimanskog branska, bratstva vezano za ovo što se dogodilo s Kašogijem. Tu se spominjuju i arapski disidenti i eh, odnosi Turske sa svojim zemljama, susjedima. Dakle, bitna je tu i uloga Izraela i antisemitski osjećaj u Turskoj. Dakle, što se to događa u turskom društvu? I također mnogi, su Turci, mnogi se Turci zalažu za sekularnu državu. A što Erdogan zapravo želi učiniti? Da li želi osnovati jednu islamsku republiku kao što je Iran ili ne. Dakle, sve to bi imalo utjecaj na naše odnose s Turskom. I hvala što ste poslušali moje komentare. Hvala lijepa, e, kolega Belder. A sada još e, jedna kolegica iz Nizozemske Mariće Hake iz kluba zastupnika ALDE. Hvala lijepa. Mislim da neću dugo govoriti jer je Kati Piri kao izisteljica jako dobro odradila svoj posao jednostavno pokazuje da mi nastavljamo onom tonu koji je ona odredila i Europski parlament je vrlo jasan i principijelan u odnosima prema Turskoj. I mi smo, što mi je žao, jedina europska institucija koja tako reagira. Što se tiče pravne države, e, tu e, ona ne funkcionira. S jedne strane, oni koji su u zatvorima kao Osman Kavala ili pak kad se bavi u izvješću sustavnim problemima erozije, pravne države i demokratskih načela koje su toliko važna. E, važno je što je s pravnom državom, e, na internetu, e, što je sa ženama i djevojčicama i tako dalje. Naglasak je dakle na pravnoj državi, a i e, posljedice koje moramo iz toga izvući vrlo su važne. Mislim da moramo ostaviti e, mogućnost otvaranja u smislu Carinske unije, ali ono što je važno, ne možemo imati kao odnos čiste transakcije nešto što bi zamijenilo predpristupni e, proces. To ne bi bilo u redu i ne treba davati dakle krivi znak. To je vrlo je važno na što ćemo staviti naglasak. Dogovor o migracijama, vidjeli smo kako je to prošlo, to je bilo jako cinično. Ali e, moramo imati dobra rješenja za izbjeglice koji su se sklonili u Turskoj, ne samo zbog velikog broja tih ljudi, nego i zato što e, tu ima puno problema. Osim toga treba rješavati probleme e, kao što su rad djece i slično. Nedavno je iz e, pod odbor za ljudska prava tamo poslao izaslanstvo na čijem sam ja bila čelu. Razgovarali smo s tri ministra, a svi su oni rekli što piše u medijima da je turska vlada zainteresirana za poboljšanje odnosa s Europskom unijom. Vjerujem da je bilo dobro što smo od početka rekli da ono što bi nas moglo uvjeriti u konstruktivni stav s turske strane su ne riječi već dijela. Jer sada krećemo s vrlo niskih grana da ponovno gradimo povjerenje. Moramo dakle imati kontakte s vladom, to uključuje izvjestitelja i nadam se da nećemo više vidjeti priopćenja vezane za e, naše e, izjave kad se kaže da ono smo mi odlučili je ništavo. To nije dobra stvar sa turske strane i ako turska vlada zaista želi dobre odnose, moralo bi promijeniti ton. Hvala lijepa, Maričas Hake. A sada dajem riječ gospođi Valero u ime zelenih. Hvala lijepa. Da, mi ovdje govorimo o izvješću koje je napisala E, komisija 2017. godine i malo je čudno da smo toliko čekali prije nego što smo počeli razmišljati o ovim pitanjima. No, s drugih razloga to je ipak dosta dobro. Međutim, uskoro će biti 2019. godina i moramo sada e, početi s novim nadzorom na Turskom. Ne kažem da je to greška izvjestitelja, međutim, jednostavno se pita kako to da je prošlo toliko vremena. 2017. godine e, i situacija je bila nešto drugačija. A e, ovo što mi ovdje kažemo e, ne može se samo temeljiti na onome što se dogodilo 2017. godine. Moramo to utemeljiti također i na onome što se događa i događalo se 2018. godine. Ankara je e, dakle e, tu e, sudjelovala u mnogo čemu, a naši kolege iz zelene stranke su također imali problema. I ne mislim da e, je za vrijeme suđenja kojih je došlo e, prošle godine da e, bi bila donijela ta oslobađajuća presuda da se nije toliko ljudi mobiliziralo. Budući da nije oslobođena svih optužbi, ipak će se održati drugo suđenje u siječnju. Ići ćemo tamo. Vrlo je važno da stalno naziremo što se događa u Turskoj i to na svakom planu. E, naše zajedničko izaslanstvo je bilo u redu, ali to nije dovoljno. Mi moramo stalno biti na terenu. A što je sa mjesta. Otišla sam na lice mjesta i e, gledala sam, pogledala sam što je sve razrušeno za vrijeme sukoba. Kada čovjek dođe na lice mjesta, e, čini se da se ništa puno nije promijenilo. Sve se odvija baš kao i ranije. A sada ćemo umjesto svega onoga što je razrušeno, na tom mjestu će se izgraditi jedan e, shopping centar Gledamo i sve što je razrušeno za vrijeme sukoba. Međutim, mnoge su e, jednostavno zgrade srušene kako bi se izgradile druge zgrade. Treba zaštititi kulturnu baštinu. E, namjeravam osobno uložiti različite amandmane, uključujući ovaj problem. E, postavljena su i druga pitanja e, i neke stvari treba napraviti, promijeniti vezano za 13. točku. Što će biti sa predpristupnim pregovorima s Turskom? Turska i dalje prima sredstva iz fondova IPA jer su oni vezani za predpristupni e, predpristupna sredstva jer ne znam kako mogu dobivati i dalje sredstva iz IPA ako su pregovori suspendirani. E, to je nešto što ovaj izvješće e, pokazuje. A e, kao i gospođa Sake tražim konkretne rezultate i moramo vidjeti da li se političko vodstvo da li ono promijenilo smjer i da li želi ići ka više demokracije. Iz onoga što čujem iz usta gospodina Erdogana nemam nikakve sumnje oko toga što on želi raditi. Hvala. Hvala gospođo Valero. A sada E, gospodin Hagi Georgiju u ime e, GUE na četiri minute. Hvala lijepa. Točno je da u proteklih nekoliko godina Turska e, barem na riječima pokazivala da se želi otvoriti prema eu uniji vidimo to e, to smo vidjeli kad se išlo u izaslanstvo. Međutim, mnogo toga ostaju puke riječi, jer e, Turska ne čini nam se neće preuzeti vrijednosti Europske unije, niti početi sa demokratizacijom Turske. Htio bih ukazati na jedno pitanje koje mislim da je vrlo važno. Radi se o pitanju Carinske unije s Turskom. Turska priželjkuje u odnosima s Evropskom unijom da zapravo ima bolje uvjete Carinske unije. istovremeno kažemo da oni neće ući u Europsku uniju. I možda postoji nada da Carinska unija zapravo zamijeni e, ulazak u Europsku uniju. Htio bih također reći da sad već godinama radimo na ulazu Turske u Europsku uniju, da do tog pristupanja može doći samo u slučaju demokratizacije. Ali za nas Cipra to je također vezano i za rješenje ciparskog pitanja. A čini se da se to pitanje ne rješava i e, da se smanjuju mogućnosti rješavanja ciparskog pitanja ako se to ne napravi. I s onim što Erdogan radi, čini se da se to pitanje neće zapravo rješavati. A osim toga postoji i pritisak. Kada čujemo koje komentare je dao predsjednik Trump, Zaista ne znam što treba reći ili napraviti s Turcima kako bi oni zaista povjerovali da moraju krenuti prema jednoj više demokratskoj situaciji. Ali sada nemamo političku volju u tom smislu i zaista se na Tursku ne može napraviti nekakav pritisak i to je zaista šteta. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Schaffhauser u ime kluba zastupnika ENF-a. Hvala lijepa. Da Turska nije članica NATO saveza, nikada ne bismo govorili o pristupanju da je država ušla u Europu i svoju njezinu civilizaciju i kulturu e, ušla je zapravo u e, europsku kulturu i civilizaciju nasilno. Ona nikada nije bila dio europske kulture i civilizacije. A sada moji kolege put shvaćaju ono što smo mi znali od samog početka. Jako mi je drago da se želi stati pred pristupanjem. Međutim, morali smo i, bismo imati rigoroznije stavove i morali bismo postaviti preduvjete vezane za carinsku uniju i tu zemlju, jer e, ne možemo prihvatiti način niti kako vode unutarnje poslove koji jesu domaće pitanje, niti kako se bave vanjskim poslovima. Nećemo zaboraviti Cipra. Gospodina Erdoana su nam htjeli predstaviti kao takozvanog, kao, socijal, e, kao demokršćanina, a on je zapravo muslimanski brat. On radi na islamizaciji Europe. Slušajte što on govori e, pred e, različitim turskim zajednicama u Njemačkoj ili u Francuskoj u Strasburu. Pa poslušaj što on kaže. Turska je sada agresivna prema Evropi. to je turska agresija prema Europi, a vi želite da on zapravo nas dokine. Pristupanje i predpristupanje trebamo jednom zauvijek reći da kada neprijatelja imamo, to treba otvorno reći. Trebamo reći da imamo neprijatelja. Moramo biti rigorozni. Drago mi je da je došlo do pozitivnog napretka. Ipak smatram da se ne smijemo miješati unutarnja pitanja Turske. Međutim, moramo gledati i na to kako Turska postupa prema nama. Ucjena s, s izbjeglicama, način na koji se politički koristi svojim dijasporom, islamizacija koju taj predsjednik želi, on je podržavao islamiste i projekt muslimanske braće. Trebamo sve to razmotriti na lucidan način. A naravno, komisija još jedan put ponavlja isto kao i svoja služba za vanjsko djelovanje. Dakle, oni jednostavno ponovno pokazuju da nisu u stanju shvatiti što se događa. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Schaffhauser. Sada riječ ima gospodine Pitedeos. Hvala lijepa. Sada se opet pišu izvješća o onome što se događa u Turskoj i što bi Turska napravila da postane članica Europske unije. A rezultat svega toga i ovog i prethodnih izvješća je zapravo ništa. Sada vidimo da Europska unija vrlo licemjerno pristupa turskom pitanju i njesnom pristupanju. I u redu, jer se e, dobro zna da Turska krši ljudska prava, e, da je nasilna otvoreno ili prikriveno prema drugim zemljama. Evropa dobro zna da prijeti, Turska prijeti Grčkoj, da ne priznaje Republiku Cipar, a istovremeno Europska unija želi nastaviti izdvajati novac e, kako bi se stvari napredovale i kako bi se održali u odnosi s Turskom. A e, eventualno i da Turska uđe u Europsku uniju. Poboljšanje carinske unije koje bi zapravo dovelo do liberalizacije viza i činjenica da se izdvaja novac za Tursku, sve to mi pokušavamo napraviti. Međutim, Turska je država u kojoj više nema demokracije. Sredstva koja će se izdvojiti za civilno društvo vjerojatno će i lako bi mogli otići e, nekim e, Erdoanovim pristašama. A e, suradnja, carinska suradnja s Turskom, to je nešto što moramo napraviti. Hvala. Hvala gospodine Epidideos. A sada potpredsjednik izaslanstva zajedničke E, zajedničkog parlamentarnog odbora između Turske i Evropske unije. E, gospodin Kirkos. E, hvala lijepa. Hvala gospođi Piri koja je vrlo pomno radila na ovom izvješću. Slažem se s njom. Mjere koje je Turska pokazala nakon državnog udara E, ne idu e, dovoljno daleko i e, tu je pravo zaista dovedeno u pitanje. Međutim, kad se radi o njezinim zaključcima i put ka pristupanju Europskoj uniji, to je način na koji Europska unija pokušava uspostaviti dobre odnose prema nekoj zemlji. Za nas to predstavlja instrument koji smo godinama već koristili, ali e, nije dao baš puno rezultata, međutim to je ipak instrument koji imamo. I moramo slati e, poruke, moramo pokazati da nam je do tih odnosa stalo. Govorili smo o tome da trebamo ažurirati Carinsku uniju, međutim do sada to nismo napravili. Komisija je međutim ukazala na mogućnosti da se to napravi. Turskoj smo dakle poslali poruke, poslali smo poruke turskom narodu i pokazali da e, cijenimo instrumente demokratizacije. Moramo ipak e, to napraviti. Ne smijemo jednostavno prekinuti sve odnose jer na kraju nećemo imati više nikakav utjecaj. E, treba shvatiti da Grčka i Cipar nemaju uvijek ista stajališta. A to isto vrijedi i za pojedine organizacije e, civilnog društva u Turskoj, različite udruge, novinari i tako dalje. E, to su organizacije, e, nevladine organizacije s kojima imamo veze, a svi ti ljudi koji su vrlo različiti. Svi oni kažu nemojte prekinuti veze s Turskom jer ćete na taj način nas prepustiti vlastima u Turskoj i nećemo više imati bilo kakvu mogućnost reakcije. Obavezni smo sada vidjeti e, e, i pomoći e, zemljama koje su podnijeli najveći teret za vrijeme izbjegličke krize. Tu je Libija, u Turskoj su također potpisani određeni sporazumi. Moramo zaista vidjeti koje će biti posljedice, budemo li poruku koju šaljemo u Turskoj, dakle bude li ta poruka da jednostavno zatvoramo sva vrata. Ako de facto e, prekinemo i zavrznemo te odnose, onda će nam Turska okrenuti leđa i stoga nećemo ništa dobiti. Hvala lijepa. Evo su dakle e, sve kolege koji su smjeli najdulje govoriti, a sada e, se, e, molim da se jave kolege koji sada žele. E, sada više pomalo nemamo vremena, ima desetoro kolega koji se žele javiti i tu moram biti jako strog. Za početak poslije ću s gospodinom Kukanom. Hvala lijepa. Najprije želim zahvaliti izvjestiteljici Kati Piri e, koja je vrlo predana radila na odnosima između Europske unije i Turske i htio bih joj se zahvaliti na ovako realno na sačinjenom izvješću. Nije ga bilo lako napisati s obzirom na samu situaciju u Turskoj, ali e, s obzirom na cjelokupnu geopolitičku situaciju. Nažalost, ovo je zaista izvješće o nazadovanju gdje se opisuje situacija u Turskoj koja nazaduje po pitanju prava i pravne države. Član, paragrafi četvrti, peti i četrnesti naročito naglašavaju sve ono što je vezano za pravo i slobodu. Iako je kritičan, Europski parlament mora i dalje pokušati e, imati odnose i komunicirati s našim e, turskim e, kolegama, bilo formalnim kanalima ili pak izravnim kontaktom sa zastupnicima i svih političkih opcija. I e, moramo imati e, na umu one koji e, žele podržati europske vrijednosti. Još uvijek ima puno mogućnosti gdje možemo surađivati. A naravno to možemo napraviti samo ako Ankara bude išla u pravom smjeru. Jedan od pozitivnih signala bilo bi primjena mišljenja Venecijanske komisije ustavnim amandmanima. Hvala lijepo gospodine Kukan, u ime SID gospodin Boštinar. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih započeo sa Zahvalom na izuzetnom radu koje je naša kolegica Katipiri i kolegica upravo izradila jedan izvrsno izvješće koje je zapravo i zaslužila naš pljesak. Kratko i jasno, ja bih e, sve što je izvješće donijelo i uravnoteženost, ali isto tako izuzetno ozbiljno e, shvaćam i komentare kolega Kirkosa, jer zaista poteškoće koje je sljedeći korak i koju poruku želi ovo parlament treba prenijeti sljedećem sazivu Europskog parlamenta. Dvije stvari želim naglasiti. Fundamentalno bi bilo da se zadrži što je to više moguće kanala otvorenima i to za dijalog i suradnju sa Turskom i sada i u budućnosti će to biti važno. A drugo jest modernizacija Carinske unije. Razmislimo o mogućnostima da se započne usvajanje, implementirati i modernizacija Crnske unije. Ako se to ne dogode, e, sam vremenski tjesnac u kojem se nađemo da će to biti dvije izgubljene godine, gospodine predsjedniče. Da, dvije izgubljene godine, a sljedeći parlamentarni saziv će početi negdje od 2020. godine da traži i da vidi da li će biti mogućnosti uopće išta učiniti. Drugu točku koju želim naglasiti, ojačajmo suradnju na pitanju migracije, E, protivterorističkog djelovanja, a isto tako i sigurnosti, ne zbog pragmatičnosti, ne zbog emocija. Obje strane trebaju i jednu drugu. I još jedan završni komentar, gospodine predsjedniče. Tematika EU i Turske ne smije biti taocem za sve ostale e, tematike i tematske crne. Sve je to u našem interesu prije svega. Hvala vam lijepa. Hvala gospodinu Boštinaru. U ime ECR-a, gospođa Steoharovs. Hvala. Prije no što ću iskazati e, i dati svoje izlaganje. Ja bih e, želio ovijesti predsjedništvo da s obzirom na informacije koje smo dobili i koje smo dobili na raspolaganje prije svega, moramo naglasiti da je bilo nekih informacija koje smo dobili od strane Interpola, a tiče se Europskog parlamenta, ali to je kao sporedna vijest. No, evo sada da se vratim na samo izvješće. Znamo da je nasilje koje je učinjeno prema građanima u Turskoj, da je to samo po sebi e, nije razumljivo. A kamo li da spominjemo e, sve one strane osobe koje su se našle na Cipru i koje, a što se događa već čitav niz godina, a građani Cipra zapravo žive pod okupacijom Turske. Vidimo isto tako i intervencije turskih vojnih snaga i u drugim dijelovima svijeta, i u Siriji i u Iraku. A isto tako vidimo i pokušaj da se izveze njihova, eh, njihov utjecaj u područja u kojima je to moguće. No, vratila bih se na pitanje Cipra. Očigledno da nije to predmet eh, i na bilo koji način e, da Evropska unija nađe rješenje tog problema, već je to ciparsko pitanje, ali mislimo da je to jedna vremenska bomba u Evropskoj uniji i to je još jedan daljnji korak kada je riječ o ekspanziji e, same, samog utjecaja Turske u druge dijelove. Prije svega moramo naći odgovor na ciparski problem, a Turska mora poštivati i odluke koje su donesene do sada. Republika Cipar mora e, dobiti priznanje od strane Turske i hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Hvala, gospođo Haros. Dvije minute, gospodine Ali. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospođo e, Pirić, kolegice i kolege, e, čestitati izvjestiteljici na ovom izvješću koje pokriva sve one aktualne događaje od perioda revizije samog izvješća. Što se tiče migracijske krize, gospođa Piri s pravom naglašava značajnu ulogu kad je riječ o migracijskoj krizi i da je turski narod pokazao veliko gostoprimstvo dajući krov nad glavom 3 milijuna izbjeglica. Imamo informaciju kao predstavnik isto tako i samih e, graničnih država prema Turskoj, a iz Bugarske, da postoji zapravo u lokalnoj e, stanovništvu isto tako i bojazan e, prema samim izbjeglim, dakle riječ je o 4 milijuna ljudi. Usprkos e, pritiska e, pokazalo se da je Turska bila vrlo stabilna u ovoj problematičnoj situaciji. Kad je riječ o gospodarskom pitanju, Turska je šesta po veličini trgovinski partner Europske unija je najveći investitor, a isto tako i rastuće tržište za Europsku uniju. Kao što je s pravom istaknut e, sama izvjestiteljica gospođa Piri, u izvješću se naglašava isto tako i sami detalji kad je riječ o napretku gospodarskog društva Turska je isto tako suglasila se sa svim pravnom stečevinom, a isto tako vladajuće pitanje migracije. Kad je riječ o analizi situacije u Turskoj u tom pogledu, želim skrenuti pozornost na sljedeće točke, a to je zamrzavanje pregovora sa Turskom. Ja bih želio postaviti pitanje gospođe Piri, što bi bio sam okvir suradnje između dvije strane kad bi se to i dogodilo? U vašem izvješću s jedne strane spomenjete proširenje e, dakle samog stalinskog e, sporazuma, isto tako i liberalizacija viznog režima, ali s druge strane treba prekinuti predpristupne pregovore. Kako možemo ići naprijed ako imamo zamrznute pregovore i ako e, smatramo da je bilateralni dijalog zamrznut? Mislite da bi ovakav scenarij nas doveo do cilja ako porušimo sve mostove? Samo odgađanje pregovora će i naštetiti E, turskom civilnom društvu i neće doprinijeti na bilo koji način približavanju turskog naroda Europskoj uniji. To ne smijemo prihvatiti. I kakvu poruku šaljemo civilnom društvu, jer njihovo mišljenje je upravo suprotno. Želimo imati intenzivirani dijalog. Hvala vam lijepo Hvala gospodine Ali. Gospodine Sakurafa, dvije minute. Hvala. Zaista jeste činjenica da gospođa Piri i izvješće koje je izradila gospođa Piri prikazuje ovu tragičnu situaciju u Turskoj i zbog toga to nije zapravo u korist e, samog predpristupne niti same procedure, niti samih koraka u predpristupnom e, dakle, fazi. Ipak e, ona govori o unapređenju samog E, carinske unije sa Turskom, o tome je riječ, a isto tako i povećavanju samih dobrosusjedskih odnosa. Kolegice i kolege, da li zaista ozbiljno mislite da će Turska e, zaustaviti e, širenje nestabilnosti u okruženju i da li će poštivati ljudska prava i da će poštivati vladavnu prava, da li će isto tako e, priznati Republiku Cipru, da li doista vjerujete da će se to dogoditi. Kada čujemo ono što e, dolazi sa turske strane o Cipru u ovom trenutku, da li vjerujete da će se sve ovo malo prije navedeno dogoditi? Mislim da je Europska unija i politike Europske unije e, prate i slijede samo interesa i to uskogrudne interese, a nećemo na taj način dobiti obrnutu situaciju nego što imamo u aktualnom trenutku. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin Kristoforu. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Ja mislim da tu moramo imati jednu obranu svih vrijednosti Europske unije, a u sklopu toga moram kazati da doista vjerujem u te vrijednosti. Međutim, kada se sada osvrnemo na situaciju u Turskoj, čini se potpuno jasnim da Turska na svakodnevnoj e, zapravo krši e, sve ove vrijednosti, a isto tako u svim ovim godinama tijekom e, tijeka pregovora i predpristupnih pregovora Turska je bila zapravo ona strana koja je E, primala, ali što je Turska dala? Da li je Turska išta vratila u tom samom procesu? Ili je Turska bila ta koja je bila potpuno e, dakle, bez ikakve ambicije i potpuno ravnodušna, a kad je bilo riječ o isto tako i u sklopu Istanbulskog sporazuma. E, imamo na Cipru okupatorske snage iz Turske, nema nikakvih sankcija koje bi se na bilo koji način e, odrazile na Tursku nisu donesene. Također imamo i na Cipru izbjeglice koji nisu bili u mogućnosti vratiti se svojim kućama. I pogledajte tursku ulogu na Bliskom istoku gdje Turska zapravo provocira ponovno i to na redovito e, same sukobe. Mislim da moramo konačno dobiti i e, rješenje ciparskog pitanja ne bi e, se smjelo nastaviti na ovaj način kršiti sve sporazume, te isto tako i kršenje ljudskih prava koje moramo istaknuti prije svega na Cipru. Pitanje samog načela država članica Europske unije koje ne smiju prodavati oružje Turskoj kada ta ista oružja Turska koristi protiv vlastitog naroda i protiv naroda na Cipru. Čini mi se da je ključ rješenja svega jeste zamrzavanje carinske unije, gospodine predsjedniče. A inače ćemo u suprotnom dati čak i nagradu Turskoj za ove provokativne i neprihvatljive e, postupke prema Grčkoj i prema Cipru. Hvala vam lijepa i još e, četiri govornika iz redova SID-a. Gospodin Papadakis, izvolite. Gospodine predsjedniče, ja bih e, želio čestitati izvestiteljice na e, ovim nastojanjima i na izvješću koje pokazuje samu stvarnost u današnjici Turske. Mi možemo svi samo dati priznanje tomu. Želimo Tursku koja će poštivati ljudska prava kako bi Turska mogla i isto tako slijediti europski put i eventualno jednog dana upotpuniti sam e, predpristupne pregovore i dovesti ih pozitivnom kraju. Međutim, moramo istaknuti da nije E, da nemamo poštivanje ljudskih prava i da je isto tako da imamo imperialistički stavove u vanjskoj politici koja se održava te isto tako i u isključivoj gospodarskoj zoni na Cipru e, krše se E, zakoni i pravila, a to Republici Cipru ne daje pravo da e, iskoristi svoje resurse kad je riječ o ugljikovodicima i ostalim energetskim resursima koji bi dobrodošli Europskoj uniji. Zbog toga želim istaknuti da ovo suspenzija samih pregovora, predpristupnih pregovora sa Turskom ne bi trebalo značiti da e, želimo s druge strane ojačati e, carinsku uniju, jer to su mala vratašca kroz koju bi Turska mogla e, pristupiti samim prednostima koje bi to donijelo sa sobom. Moramo imati dobrosusjedske odnose, to je točno, a ali to očekujemo i od turske strane. Ako dakle želimo proširiti i liberalizaciju viznog režima, a isto tako i Carinsku uniju, a da pritome od Turske ne dobijemo ništa za uzvrate, mi ćemo ići istim putem da zapravo mrkvom i batinom okrenemo cijelu situaciju i moramo vidjeti kamo nas je taj put mrkve i batine doveo do sada. Hvala, gospodin Androlakis. U zadnjih nekoliko godina, nažalost, e, bili smo svjedocima kako Turska jest zauzimala antieuropske stavova i novi ustav e, koji je zapravo tvorba predsjednika Erdohana i njegove apsolutističkoj moći ne dajem nikakve nade da će se u budućnosti nešto dogoditi. Odluka koju Europski parlament je donio prošle godine, a to je formalno završetak same Carinske unije. E, gospodin Demitas je izuzetno oprezan. A isto tako i turski političari koji tražu, traže politički azil u Grčkoj broj zahtjeva za azilom su se višestruko povećali u e, najnovije vrijeme, jer u Turskoj nemamo vladavine prava. Očigledno da je to jedan presudni faktor kad je riječ o pristupu Turske Europskoj uniji. Mnogi slučajevi samih e, samih ratno-hučkačkih e, poziva usmjereni su prema Grčkoj. Ako pogledamo isto tako i situaciju teritorijalnim vodama, prije svega kada je o Cipru gdje imamo e, značajne provokacije u tom pogledu, a isto tako je što se tiče e, ljudskih prava, kada gledamo e, patrijarhat, ortodoksni patrijarhat, vidimo što se događa tamo, nepoštovanje vjerskih manjina, a Kati, zaista jedan jako dobar, jako dobro izvješće, međutim ne želimo da to bude na bilo koji način božićno drvce e, želja. Naravno da ćemo uputiti amandmane, ali želim se osvrnuti prema grčkim i e, kolegama iz Cipra koji su prije svega zainteresirane da zajedno s kolegama e, uputiti amandmani koji će ovo izvješće upotpuniti. doista veliki interes eh, grčkih kolega. To možemo zamijeniti jednom godišnje. Imamo toliko grčkog jezika koje možemo čuti, a to je kad je riječ o upravo izvješću Kati Piri. Gospodin Mavridis, eh, Gospodine predsjedniče, čućete još jednom eh, grčki jezik u ovom našem sazivu. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Izvjestiteljica je dotaknula jednu izuzetno važnu temu. Ne bih volio biti u njenoj koži. Ovo je izvješće zapravo navodi činjenice i treba nam E, i hrabrosti i snage kako bismo e, sagledali sve ove brojke i sve ove primjere stvarne situacije koja trenutno vlada u Turskoj, a to je nedostatak vladavine prava, e, kršenje ljudskih prava, te isto tako i zapravo suprotstavljanje svih presuda Europskog suda za ljudska prava, te isto tako e, samo utjecaj koji se vrši na pravosudni sustav koji se nalazi e, u rukama izvršnih organa. Sama situacija, ako ćemo biti iskreni, moramo izvesti iz toga zaključak da sigurno više nije riječ o demokraciji. Još nešto da smo slijedili politike gdje bismo našli danas. Želimo odgovoriti na to pitanje. Pogledajmo i sagledajmo budućnosti. započnimo jedno novo poglavlje upravo sada. Turska mora ispuniti preuzete obveze i prema Europskoj uniji, a počevši sa priznavanjem Republike Cipra. A drugo, čini mi se da je paradoksalna situacija kada pokušavamo e, spriječiti islamizaciju e, na Zapadnom Balkanu koju provodi Erdogan, a istovremeno ne pokušavamo suzbiti i islamističke teme kada je o teritoriju Europske unije, primjerice na sjevernom e, okupiranom teritoriju Sjevernog Cipra. Dakle, kolege, nije to samo pitanje vladavine prava koje moramo ovdje obraniti, već isto tako i europske interese koje moramo obraniti, koji se e, i na Zapadnom Balkanu i u Istočnom Mediteranu krše. Jer upravo Turska e, se suprotstavlja svim ovim vrijednostima koje imamo. I još kolega koji se javlja je kolega Funzolika. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam htio se javiti na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Hvala vam Evo, dobro se vijesti i dobit ćeš e, riječ e, vezano sljedeću točku vježbe. Da li gospodin Popovski želi uzeti riječ? Ima i gospodin Frezan iz e, Europske službe za vanjsko djelovanje. Gospodin Popovski, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala lijepa. Pozdravljamo trud Kati Piri da identificira glavne izazove u odnosima Turske i Europske unije. Već smo o tome razgovarali kad ste sastavljali izvješće. E, dijelimo mnoge zabrinutosti iz izvješća i izrazili smo ih već dosta puta, pogotovo što se tiče situacije o slobode izražavanja, vladavine prava, nezavisnosti pravosudnog sustava i temeljnih prava. E, vi se slažete u izvješću sa komisijom kao što smo objavili 2018. u našem izvješću i našim drugim izjavama. Nekoliko stvari oko koje postoje zabrinutosti su ovdje koje ću naglasiti. Zabrinuti smo vezano za zatvaranje velikog broja novinara, profesora sa sveučilišta. E, bez obzira na jučerašnju presudu Europskog suda za ljudska prava, koja poziva na puštanje ljudi iz zatvora. Također tu je zadržavanje visokoprofilnih ljudi kao što je Ozma Kavala i drugih e, kompromitira prava na izražavanje i civilno društvo još uvijek je pod pritiskom u Turskoj. Više puta smo pozvali Tursku da ispuni ovo što su rekli Venecijansko vijeće. I to je odbijeno. Također očekujemo da provedu reforme koje su nagovjestili e, pravosuđa. Što se tiče predpristupne pomoći, tu govorimo o činjenici da za proračun za 2019. nemamo još slaganje. Smatramo da je vrlo važno da zagarantiramo dovoljno financiranje za demokraciju, vladavinu prava, temeljna prava i pogotovo cijelo društvo. Također je važno da Turska i dalje sudjeluje u programima Europske unije koji doprinose jačanju naše suradnje i dijalogu sa ciljnim društvom kao što su Obzor 2020. i Erasmus Plus, kao što znate već smo poduzeli korake da povećamo te fondove, pogotovo što se tiče za civilno društvo i namjeravamo i dalje to činiti i razvijati tu politiku danih godina. Također smo jasno e, dali do znanja e, to našim kolegama iz Turske, ali potrebni su nam resursi za to. Bojim se da rezovi predloženi za 2019 ako se usvoje ne bi dozvolili komisiji da provede e, tu povećanu potporu. Turska je i dalje jedan od naših najbližih i najvažnijih partnera. Europska unija ima jasan interes da Turska bude stabilna i demokratska i stoga je toliko važno da održimo taj dijalog i da surađujemo na području energije, transporta, gospodarstva i sl. Sutra visoka, predstavnica Mogherini i povjerenik Han će putovati u Tursku gdje će razgovarati e, s turskom vladom. Još će se i drugi sastanci održati do kraja godine vezano za energiju i gospodarstvo. E, spominje se i modernizacija Carinske unije, budući da su odnosi između Europske unije i Turske bliski. Želimo poboljšati i dijalog vezano za borbu protiv terorizma i pitanje vanjske politike kao što je sukob u Siriji. E, što se tiče unapređivanja Carinske unije, ta modernizacija i dalje mislimo da je korist i Turskoj i Europskoj uniji, iako priznajemo da vijeće želi započeti taj proces samo kad to dozvole političke okolnosti. Napredak je moguć samo ako se Turska pozabavi svojim kršenjem temeljnih odredbi i nastavi poboljšavati bilateralne odnose s našim državama članicama. Hvala. Hvala gospodin Popovski. Gospodin Frelisen. Sljedeći. Hvala predsjedatelju, uvaženi zastupnici. Ja ću biti kratak, ne želim ponavljati ovo što je rekao gospodin Popovski. Europska služba za vanjsko djelovanje dijeli Gleške komisije na situaciju u Turskoj i naše odnose. Kao što je jasno od izvrsnog izvješća, koje je sastavila izvjestiteljica. Postoje mnoge zabrinutosti vezano za situaciju u Turskoj, pogotovo što se tiče poštivanja temeljnih prava i nezavisnosti pravosudnog sustava. Kao što je spomenuto, visoka predstavnica i povjerenik Han putovat će danas e, u Tursku. Sutra će se sastati i razgovarati o tim pitanjima s turskom vladom na visokoj razini i razgovarat će o temama važnima za Europsku uniju i Tursku. Dakle, gdje dobro surađujemo e, vezano za pitanje vanjske politike. Turska je jako važan susjed Europske unije, bliski partner i ključni igrač u regiji od strateške važnosti za Europsku uniju. Stoga je ključno da nastavimo svoj dijalog s Turskom, da održimo sve kanale komunikacije otvorenima i da nadiđemo svoje razlike i pokušamo naći zajednička rješenja. Ključno je da se u Turskoj poboljša situacija vezana za temeljna prava, i civilno društvo u Turskoj e, zahtjeva naše djelovanje i također potrebna je i naša financijska potpora, stoga smo e, veoma zabrinuto, zabrinuti e, zbog toga što su predloženi rezovi IPA fondova i to riskira pogoršanje naših stanja s Turskom. Pratit ćemo pomno daljnji rad na ovom izvješću. Hvala. Hvala gospodin Frelisen. Sada gospođa Kati Piri, možete li sve sažeti u dvije minute? Minutu i po. Hvala prije svega svima na ovoj raspravi. Nažalost, e, ona se razlikuje od one koju smo imali prije pet godina jer se situacija u Turskoj promijenila, a to smo čuli sve danas. Vratit ću se pojedinim kolegama koji su postavili pitanja, jer ne mogu to stići odgovoriti u dvije minute, ali spomenuo bih dva pitanja. Jedno, s čime se slažem. Ne zalažem se samo na jednu transakcijsku vezu s Turskom. Dakle, ovo što se tiče carinske unije, tko god misli da je to samo transakcija bez ikakvih drugih vrijednosti, nije dobro pročitao izvješće. To nije ono što sam ja htjela reći u izvješću. A kolege koji misle, koji su spomenuli pitanje da li trebamo ili ne prekinuti razgovore o pristupanju, pa rekla bih da se slažem, nisam nikoga upoznala u Turskoj kome upitao da se zalažem za prekid e, predpristupnih e, pregovora. Dakle, ni jedno civilno društvo, ni sindikat, ni nitko drugi nije to tražio. Ovdje se radi o kredibilitetu Europske unije. Dakle, ako smo ozbiljni, a mislim da trebamo ozbiljno s njima pregovarati o pristupanju i onda trebamo imati crvene crte koje su prijeđene. Imamo vrlo različite ideološke poglede u ovom parlamentu. Neki od nas već prije deset godina nisu željeli da Turska bude član Unije. Osobno sam ja uvijek mislila da Turska pripada Europi, ali vladu ocjenjujem prema njihovim politikama, a prema ovim politikama sam donijela zaključak da treba prekinuti predpristupne ugovore, pregovore. A za kraj, ne činiti ništa ono što predlažu neki od vas. Dakle, da sve ukinemo, pa molim vas recite mi kako će nam to pomoći da imamo da dobijemo demokratsku i stabilnu Tursku, kako bi to pomoglo demokratima u Turskoj. Dakle, ja ću rado pregovarati o strategiji iz parlamenta, ali ne smijemo misliti tako da ne treba ništa učiniti jer stvari ne idu dobro i radujem se daljnjoj raspravi. Hvala. Hvala Kati Piri. Rok za amandmane je 11. prosinca u 11 sati. Kao što smo danas već nekoliko puta e, spomenuli, ovo pitanje božićnog drvca. Dakle, ovo izvješće tiče se e, pristupnog procesa Turskoj Europskoj uniji i stoga samo amandmani koji se tiču te teme će biti prihvatljivi. Dakle, ne smijemo sve moguće ugurati u njih. Zatim dolazimo do točaka 16 i 17. O ove dvije točke razgovarat ćemo skupa, jer to je miš, dva, mišljenje o dva zakonodavna prijedloga odbora LIBE. Prvo tiče se uspostave u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza izvjestitelj Kukan, drugo je uspostava fonda za azil i migracije, izvjestitelj Vistisen. Važno je ovdje držati se vanjske dimenzije jer će se Libe baviti s unutarnjom dimenzijom. Rok za amandmane bio je 9.11. Glasat će se 6. prosinca. Sada dajem riječ izvjestiteljima da daju komentare na amandmane koje su primili. Prvi je Edward Kukan. Izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Hvala kolegama na amandmanima. Prvo ću reći nešto o svom pristupu u ovom mišljenju. Podržavam prijedlog komisije. Nacrt mog izvješća predlaže minimalne korekcije koje bi ojačale financijski okvir za učinkovito upravljanje granicama. Vidimo ovu uredbu kao doprinos migracijskoj politici u sljedećem VFO-u. Pozdravljam povećanu financijsku omotnicu za ovaj fond i povećanje fleksibilnosti što bi pomoglo da se riješe sve veći izazovi upravljanja granicama. Također smatram da bi trebalo voditi računa o tome da se osigura dosljednost i sinergija između tog instrumenta i svih drugih financiranja vezanih za migracije i upravljanje granicama kroz vanjske instrumente financiranja Europske unije ili druge instrumente i fondove sa vanjskom dimenzijom kao što su kao što je fond za azil i migracije. Sada komentiramo amandmane, kao što sam spomenuo, vidim ovu uredbu kao dio e, politike za migracije koje će pojačati, poboljšati upravljanje granicama i poboljšati sigurnost unutar granica Europske unije. Što se tiče uloge država članica, mislim da bi im trebalo dozvoliti dovoljno fleksibilnosti da izgrade svoje kapacitete gdje je to potrebno u isto mjenje, vrijeme Bolja suradnja između država članica je ključna za dobro funkcioniranje upravljanja granicama. Dobio sam 157 amandmana. Neki pozivaju na brisanje teksta, na primjer e, ovih hotspotova i poveznica sa vanjskim financijskim instrumentima. To ne mogu podržati. Potrebne su vam sinergije među instrumentima i ovo ovaj je način da ih se zajamči. Ne mogu podržati brisanje upućivanja na podršku trećih zemalja iz fonda i vezanih financijskih omotnica, ali želim podržati ulogu nadzora Europskog parlamenta nad tim fondom. Hvala lijepa. Hvala gospodinu Kukanu, sada gospodin Vistizen. Hvala predsjedatelju, dragi izvjestitelji, dragi kolege. Pozdravljamo povećana sredstva iz financijske omotnice i veću fleksibilnost. Moramo prioritizirati još financiranje trećim državama protiv nezakonitih migracija, uključujući i olakšanje povratka Drugi amandman tiče se važnosti razvoja partnerstva i suradnje sa trećim državama i aktivnosti suzbijanja ilegalnih migracija, kao što je, na primjer, vanjski postupak azila. Predlažemo podržati dovoljna sredstva za države članice da provedu direktivu povrata i promiču učinkovite strategije povratka. Dakle, ne želimo ovdje pogodovati krijumčarima ljudima. Amandman 5 predlaže se da neprofitna tijela koja sudjeluju u tim aktivnostima, da im se ne dodjele sredstva. Prvi amandman naglašava načelo solidarnosti tu se govori o člancima 79 dio 4 ugovora i poštivanje načela solidarnosti. Radujem se suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni i predstojećoj raspravi. Hvala. Hvala gospodin Vistizan. Dvoje kolega se javlja za riječ prva Elma Brok i onda gospodin Frunzulik, Frunzulika. Hvala na ovoj prilici. Nekoliko stvari ću reći u ime kluba EPP-a vezano za fond za azil i migracije što moj klub pozdravlja. Dakle, pozdravljamo prijedlog komisije. Slušao sam ovu raspravu o Turskoj Turska je prihvatila tri put više migranata iz Sirije nego cijela Europa i Turska nam pomaže time da imamo mi manje migranata. To treba uzeti u obzir u našim raspravama u ovom izvješću o Turskoj. predlog komisije dolazi u pravo vrijeme, potreban je kako bi se odgovorilo na pritok migranata u Europsku uniju. Fond će osigurati na tri stvari. Prvo da ispunimo svoje obveze prema ljudima kojima je potrebna međunarodna pomoć, onda olakšanje povratka ljudi koje nemaju pravo boravka u EU, i bolja kontrola ovih tijekova migranata. Tu je potrebno naći rješenja. EPP pozdravlja prijedlog komisije i smatra da uravnoteženje ova tri aspekta azila, legalnih migracija i integracija te borbe protiv neregularnih migracija je dobro utemeljeno i odgovorit će dobro na današnje izazove koje postavljaju migracije. EPP naglašava da se naše društvo temelji na određenim načelima, vrijednostima, možemo biti ponosni na ono što smo postigli na temelju njih, sada činimo ono što treba učiniti, ali pritom se pridržavajući naših odgovornosti i načela. ključno europsko načelo je odluke bilo solidarnost i prema ljudima izvan Europske unije. To se tiče i stanja izvan i unutar Europske unije. Solidarnost i raspodjela tereta mora ostati e, centralna stvar u europskoj politici. Samo bih rekao nekoliko stvari što želimo naglasiti kroz svoje amandmane. Trebamo promicati suradnju s trećim državama i u ovom procesu trebamo se koordinirati sa vanjskim instrumentima Europske unije trebamo naglasiti potrebu da uključimo readmisijske sporazume s našim partnerima. Smatramo da treba više učiniti za borbu protiv krimučarenja ljudima, što je užasna tragedija i uzrokuje veliku patnju. Sve u svemu, EPP podržava prijedlog i radujemo se konstruktivnoj suradnji sa drugim političkim klubovima. Hvala. Um, Hvala lijepa, gospodin Brok. Sljedeći je gospodin Franzulika. Hvala lijepa predsjedatelju, dragi kolege. Kao izvjestitelju Sjeni, ja bih čestitao gospodinu Kukanu na odličnom odrađenom poslu. Pročitao sam njegove preporuke vezano za prijedlog komisije. Mislim da su amandmani 1 i 2 uravnoteženi i razumni. Nisam siguran, međutim, za amandman 3 koji predlaže krajnji datum za primjenu uredbe. To ide on kraja, moramo to provjeriti nadležnosti odbora AFET i možda bolje treba to koordinirati sa izvjestiteljem odbora LIBE tijekom zadnjih par godina uvedene su određene mjere da bi se riješili izazovi i osigurale snažne vanjske granice. Osnivanje fonda za upravljanje granicama u kontekstu sljedećeg VFO-a čini se prikladno. Instrument će osigurati da oni najviše pogođeni migracijama, one države mogu se suočiti s izazovima na dobrobit cijele Unije. Stoga, to vidimo kao instrument solidarnosti i podržavamo ga. Međutim, vjerujemo da financijska potpora Unije treba biti realna u skladu s potrebama država članica. Ovdje govorimo o amandmanima 13 i 15. Treba nam bolja zaštita vanjskih granica, ali u isto vrijeme inzistiramo da treba poštovati temeljna prava i da to bude integralna komponenta upravljanja granicama. Adekvatne mjere treba poduzeti kako se to, da bi se to poštivalo, te treba financirati programe podizanja svijesti i osposobljavanja vezano za temeljna prava. Tu govorimo o amandmanu 92. Važno je da parlament bude informiran o aktivnostima vezanim za treće države i godišnja izvješća bi trebala uključivati relevantne informacije o tome. To je amandman 117. Hvala lijepa predsjedatelju, hvala izvjestitelju, radujem se suradnji na ovoj temi. Hvala. Gospodin Lopez, hvala lijepa predsjedatelju. vezano za ovaj fond za azil i migracije i prijedlog izvjestitelja koji nije da se ne slažemo s njime, ali smatramo da ide dalje od naših međunarodnih obveza. Dakle, tu je jedna humanitarna vizija koju imamo u Europskoj uniji i kako to ide u sklad sa ovim pogledima sa azilom. Ono što ovaj prijedlog čini je radi jednu izravnu poveznicu između suradnje s trećim državama vezano za razvoj i migracija i povrata. Dakle, tu je izravna poveznica između razvojne pomoći i procesa povratka u treće države. Dakle, to više neće biti razvojna pomoć, već je to pomoć koju dajemo zbog vlastitih interesa. Ne vidim što razvoj ima sa migracijama i ne slažemo se sa smanjenju, smanjenjem fonda za migracije i azil, jer ako ti rezovi budu provedeni, fond će se zvati fond za azil i migracije, ali to će zapravo biti fond za borbu protiv nelegalnih migracija. A to je nešto drugo. Što se tiče isključivanja nevladinih organizacija, oni djeluju na sredozemlju, pogotovo smo to vidjeli ove godine. Oni su bili finalisti za nagradu Saharov i mislim da ih ne bi trebalo ovdje spomenuti. Spominje se i platforme za iskrcavanje. Mislim da amandman vezan za to neće biti od pomoći. Ono što smo predstavili kao klub, dakle naši prijedlozi, prvo uključili bismo koncept integracije. To je jedan od e, glavnih izazova s kojim se suočavaju azilanti Trebamo spomenuti e, program za 2030. Nediskriminaciju, e, jednakost, e, dakle, tu je zatim međunarodno pravo i pravo na azil, zaštita žrtava nasilja. Tu su i naše međunarodne obveze pod Ženevskom konvencijom vezano za azil. Tu je i promicanje razvoja u državama podrijekla, ali ne kao politički cilj. Partnerstvo s Afrikom je tu jedan od većih izazova. Također tu je podrška pravednoj raspodjeli e, azilanata. Dakle, moramo se usredotočiti na solidarnost i moramo osigurati da bude pravedna raspodjela resursa imamo veliku podijeljenu odgovornost kao Unija sa svim državama članicama. Dakle, tako izgleda naše gledište. Ne znam hoćete li se svi složiti, ali udaljili smo se dosta od početne pozicije izvjestitelja. Za kraj mislim da nam treba jedan koristan odgovor koji može dati potencijalna rješenja. Dakle, ćemo da postoje problemi, ali to su naša načela, naša mišljenja. I ne treba nam mišljenje o fondu za azil koje će biti samo politički prazni dokument koji poziva e, na borbu protiv nelegalnih migracija. Hvala. Hvala lijepa. Nitko se drugi ne javlja za riječ. Well, Edward, you're still here. Do you want to say something? No. da vi želite nešto reći? Ne. Dakle, glasat ćemo na odboru 6. prosinca i sada odmah e, zaključujem naš sastanak. Nastavit ćemo u 15 sati kada ćemo ugostiti gospodina Zarkavijanisa koji je e, predsjednik ministra vanjskih poslova Gruzije.